Good, jutro. morning. Um, I think uh, uh, Dobro jutro. U 11.15 će nam se priključiti ministar zdravstva Bugarske. Prva točka dnevnog reda je mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove i odmah ću dati riječ izvjestitelju i zastupniku Lavija. Hvala lijepa. Moramo najprije nešto reći o samom kontekstu koji je doveo do uvrštenja ove teme na dnevni red, jer zakonodavni kontekst je nešto što je vrlo bitno kako bismo razumjeli koju, koja je uloga parlamenta i koji su, koji su naši prioriteti. Očito. Tijekom svoje prezentacije e, postavit ću određena pitanja komisiji i učinit ću to na engleskom. E, zamolit ću ih da nam razjasne neka otvorena pitanja i zamolit ću da nam pruže jamstvo o tome da će agencija biti operativna. E, bilo je dogovoreno da će nakon Brexita se e, preseliti sjedišta e, Europske agencije za lijekove u Amsterdam. 27 država članica je tom prigodom odlučilo da će se EMA i EPA preseliti. To je bilo potvrđeno 20.11.2017. godine to je bilo e, tako riješeno i dogovoreno je da će se EMA preseliti u Amsterdam. Upućujem vas na sljedeće. Ta odluka je donesena postupkom glasovanja. Glasovalo se o različitim mjestima sjedišta. To je bio redovni zakonodavni postupak i 27. studenog 2017. godine bilo utvrđeno postupkom ždrijeba da će se mjesto sjedišta preseliti u Amsterdamu, nizozemsku. Parlament nije, nije dobio tome nikakvu obavijest, nikakvu informaciju. Tek nakon donošenja te odluke smo saznali da se ta odluka nije donijela sukladno ugovorima, već na temelju jedne zajedničke izjave i zajedničkih pravnih akata, ali da nije pravno obvezujuća. U kontekstu i u odnosu na tu odluku koju je, donio vijeć, koju je donijelo vijeće, moram reći da sam ja vrlo kritičan prema tom postupku odabira sjedišta EME kao zastupnik parlamenta. Dakle, sjedište je preseljeno, čak se govorilo i o financijskim sredstvima, poticajima. Mislimo da to nikako nije prikladno. tako važne odluke se ne mogu odlučivati ždrijebom, bacanjem novčića. Možda je to prikladno za, kod nogometnih prvenstava, ali kod agencija koje imaju izravno utjecaj na svakodnevnicu europskih građana. Radi se o znanstvenom nadzoru, o sigurnosti lijekova koji se primjenjuju kod ljudi i kod životinja. Mislim da takav postupak koji je bio izabran na razini vijeća i o kojem mi nismo apsolutno nikakve informacije dobili, da sve to ukazuje da je ovo manjkava odluka koja nije donesena na temelju prave nadležnosti. I stoga mi želimo da nas se od danas u cijelosti uključi u sve postupke i odluke o odlučivanju sjedišta e, europskih agencija. mora se primjenjivati redovni zakonodavni postupak, dakle postupak suodlučivanja, kao što su to predstavnici i predvidjeli. Iz tog razloga parlament želi braniti svoje ovlasti i zastupnici će se konzultirati sa ciljem da se zadrži puno funkcioniranje EME, e, da se novac ne troši uzalud. To je sve u interesu europskih građana koje mi ovdje zastupamo. Moram reći da to zapravo nije demokratski da predstavnici europskih građana su izostavljeni iz postupka donošenja ovakvih odluka. Posebice kada se radi o institucijskim ugovorima koji su e, pravno obvezujući, a parlament se čak nije o tome niti informiralo, niti se zatražila suglasnost parlamenta, a mi zapravo u vezi toga smo e, imali pune ovlasti. Stoga, kao izvjestitelj, predlažem, ako se drugi politički klubovi slažu, izdati političku izjavu kao prilog izvješću tako da će tekst biti usklađen sa pravim zakonodavnim postupkom koji bi se trebao primjenjivati kod ove vrste odluka. Stoga imam nekoliko pitanja za Europsku komisiju, ali i za predstavnika EME e koji je danas ovdje. Želim bolje razumjeti e, pojedine dijelove postupka koji će dovesti do premještanja sjedišta agencije nakon Brexita. Najprije bih želio pitati Europsku komisiju, možete li mi potvrditi i složiti se s nama da sa pravnog gledišta je parlament imao puno pravo i ravnopravnost u odnosu na vijeće kada se radi o ovom zakonodavnom postupku, te stoga ova zajednička izjava nema nikakvu pravnu vrijednost. To pitam zato što u izvješću za medije koje je priloženo prijedlogu komisije, citiram sada iz tog e, izvješća za medije, tamo piše da je cilj potvrditi u ovim dvijema uredbama dva nova sjedišta agencija. I stoga je uloga parlamenta samo potvrditi odluke koje je donio netko drugi. I u načelu mi samo trebamo e, staviti pečat u parlamentu na te odluke. Mislim da se ne može uloga parlamenta na to svesti. Drugo, želim pitati Europsku komisiju prati li proces koji će dovesti do premještanja EME i možete li nam reći u kojem ste stadiju u tom pripremnom dijelu postupka kako biste se pobrinuli da imamo privremeno sjedište agencije. Može li nam komisija zajamčiti da će doći do tog prenošenja unutar e, rokova 31. E, ožujka 2019. I možete li nam zajamčiti tijekom tog razdoblja da će e, agencija biti u cijelosti operativna i štititi europske građane? Također bih želio pitati komisiju što nam može reći o radu u koji se odvija u zgradi Vivaldi, koja će postati konačno sjedište agencije, koji rokovi postoje za stavljanje zgrade Vivaldi u pogon i otvaranje sjedišta agencije mislim na zgradu u konačnoj verziji i želim pitati komisiju što misli o tom dvostrukom preseljenju. Neću li to dovesti u pitanje operativne aktivnosti agencije? Možete li se pobrinuti da ćemo imati operativni kontinuitet i da će EMA i dalje funkcionirati e, nakon 30. E, ožujka 2019. Ima pitanje i za komisiju i za EMU o privremenom sjedištu. Da li i EMA i komisija smatraju da uzimajući u obzir eh, svojstva eh, urede za stručnjake, broj četvornih metara, možete li i dalje zajamčiti Puno operativnost agencije i možete li potvrditi sljedeće, ovo duplo preseljenje. Prvo preseljenje je iz Londona u Amsterdam. I to bi trebalo biti obuhvaćeno troškovima Brexita. Ujedinjena kraljevina bi to trebala pokriti. No drugo premještanje između privremenog sjedišta, privremene lokacije i konačne lokacije u izgradivi Vivaldi, tko će platiti to premještanje? Nizozemska. Oni su u svojoj ponudi upravo to predložili, no može li mi komisija zajamčiti da se neće za to drugo preseljenje utrošiti ni jedan euro iz europskog proračuna, jer ako trošimo novac iz proračuna EU-a, onda to nije poštivanje ponude koja je prihvaćena. I također bih želio pitati EMU, koje su posljedice po EMU ako pregovori o Brexitu se uruše ili ako dođe do sporazuma prije ovog roka od 31. ožujka 2019. Misli li komisija odnosno je li EMA u poziciji nastaviti sa priseljenjem, ako će to biti neophodno, odnosno što će se napraviti ako unutar Brexita imamo prijelazno razdoblje. Naš pregovarač je bio jučer ovdje i on je govorio o prijelaznom razdoblju koje bi se moglo odobriti u Ljedinoj kraljevini tijekom, vi, tijekom kojega će se dalje primjenjivati status quo. Priseljenje agencije se naravno mora dogoditi, jer 30. ožujka 2019. neke od povlastica koje ima Ujedinjena kraljevina e, će se ugasiti. Te mogu li onda pitati komisiju da li je to i datum kojeg vi e, uzimate u obzir? I posljednje pitanje za EMU. Ako imate e, rani sporazum, da li planirate ranije preseljenje prije tog datuma? Hvala. E, zastupnica Borzan. Predsjedavajuća. E, najprije bih kolegice i kolege htjela e, zahvaliti izvjestitelju gospodinu Lavi na nacrtu izvještaja i na svemu onome što je do sada učinjeno. Moram reći da je moja pozicija da izvještaj i proceduru trebamo napraviti učinkovito i e, po planu kako ne bismo skraćivali rokove i izazivali dodatnu neizvjesnost. E, ova agencija čuva živote i zdravlje građana Europske unije, a 900 zaposlenika kao i njihove obitelji zaslužuju e, informaciju i proces koji je brz i efikasan kako bi mogli planirati i organizirati svoje živote i preseljenje i u tom smislu pozivam kolege da to imaju na umu. Slažem se sa onim što je gospodin Lavija izrekao vezano za proceduru e, i da bi ustvari i smatram da bi ovo trebao biti zadnji puta da parlament na ovaj način odlučuje odnosno da ga se stavlja pred gotov čin no moram također biti i samokritična pa reći da smo zato to djelomično i sami krivi. E, naime zajedničku izjavu predsjednika triju institucija kojom se parlament. two thousand and odrekao e, e, uloge u biranju sjedišta agencije u korist vijeća trebamo staviti ad acta. predsjednik i vodstvo parlamenta trebaju to pitanje staviti na svoju agendu što je prije moguće i zato mi je drago da su se i kolege iz odbora afco uključile u ovu proceduru. E, vezano uz dvije faze preseljenja agencije e, ja, u novo sjedište e, smatram da moramo dobiti garancije da porezni obveznici europske unije neće potrošiti niti jednog centa više zbog toga što se planira u dvije faze preseliti agencija nadalje možemo sa sigurnošću reći da agencija iz svog proračuna neće moći pokriti sve troškove E, preseljenja te da će biti e, e, potrebno predfinanciranje od strane komisije. To stoji i u uvodnom memorandumu izvještaja komisije, no bilo bi bolje da je i u recitalima. Nadalje, smatram da je potrebno što je prije moguće sklopiti sporazum o sjedištu kojim će se uspostaviti detaljan okvir za uspostavljanje agencije u novoj zemlji domaćinu E, komisija je u regulativi napisala da se to treba dogoditi prije samoga e, preseljenja no čini mi se da je to previše neodređeno i da može izazvati neizvjesnost pa e, može li predstavnik agencije dati komentar na ovu točku također kao i izvjestitelj imamo određenih dilema koje on ima ali evo ponovit ću još neke i postaviti pitanja mogu li nam komisija i agencija reći što će se dogoditi s e, preseljenjem ukoliko e, Velika Britanija izađe iz Europske unije prije kraja ožujka 2019. E, ili ako se slučajno pregovori prekinu. I također bih htjela pitati predstavnike komisije i agencije da daju ocjenu ispunjava li nizozemska vlada preuzete obveze, odnosno ide li procedura po planu i ima li prostora i potrebe za poboljšanja. Hvala. Thank you. Um, I will remind you that we have a problem Moram vas podsjetiti da imamo problem sa vremenom. Zagrebaca grupa. Slažem se sa izvjestiteljem. Mislim da je nedopustivo postupati na ovaj način. Sjedište jedne ovako važne institucije se prepušta slučaju što se tiče izbora. Zastupnice Ris. Hvala predsjednice. Biću kratka. Kao što to izvjestelj zna, u potpunosti se slažem s njegovim stavom i pitanjima koja postavlja i zahvaljujem mu naprijed što je organizirao sastanak s izvjestiteljima u Sjeni još prošlog tjedna u Strasburu. Njegovo izvješće je kratko, ali podsjeća osnovne stvari glede ovog pitanja premještaja agencije kao prvo pitanje troškova. Na Ujedinjeno kraljevstvo i ujedinjeno na njih spada snošenje troškova zbog Brexita, a kao drugo kao što je rečeno, ukoliko dođe do kašnjenja, a po svemu sudeći se ide u smjeru kašnjenja isporuke Vivaldija u Amsterdamu, onda je na nizozemskoj da sama snosi troškove Dakle, kao što je rekla izvjestiteljica iz redova SID-a, ne dolazi u obzir da ti troškovi spadnu na proračun Unije. No, od nas se traži ovdje, od nas parlamenta, da samo da potvrdimo odluku koja je bila neovisna o nama. Dakle, što se tiče postupovnog dijela, gospodin Lavija je bio jako diplomačan govoreći o o pomanjkanjima i tako dalje. No, ovaj ova odluka koja je završila bacanjem novčića, to je stvarno neuspjeh e, argumentacije i obveza jednih i drugih. Dakle, ja sam doista iznenađen, barem e, u frankofonom tisku da se nisu primili te teme kao još jednog problema Europske unije. I moram reći da smo mi djelomično odgovorni za to. Možemo spitati kako je Europski parlament 2012. godine mogao pristati na taj međuinstitucionalni e, sporazum i taj joint statement koji je temelj toga svega i koji nam krade, odnosno oduzima te ovlasti da sudjelujemo u takvim odlukama. Znamo koji je značaj agencija, tako da je jasno da parlament mora sudjelovati u donošenju takvih odluka i taj joint statement iz 2012. treba biti prokazan. Tijekom razgovora u Strasburu, kao što to izvjestitelj zna, bila sam eh, malo radikalnija u iznošenju svojih stavova. Naravno da se slažem da popratimo ovaj tekst e, deklaracijom u kojoj ćemo reći to je zadnji put da na tako što pristajemo. Vidjet ćemo koji će biti najbolji način da se to formulira. No jasno vidim, uviđamo da ne možemo biti radikalni jer tu postoje e, važna pitanja glede javnog zdravlja, više od tisuću ljudi žena tu rade, ne možemo se poigravati s blokiranjem tih pregovora. Voljeli bismo da nas se čuje tako da ćemo morati zajedno vidjeti kako obući ili presvući tu deklaraciju kako bismo bili vjerodostojni i kako se tako što ne bi više nikad ponovilo. Evo ja ovdje čitam njegov tekst i pada mi evo kad čitam ovaj članak drugi u kojem se govori naše zaprepašćenje, evo prirodnom kraju, dakle oko ovoga svega što se desilo, kaže parlament postupak bi trebao biti donesen pod eh, redovnim zakonodavnim postupkom. Evo, već bismo tu, evo moja sugestija, možda bismo već tu, dobro, trebamo vidjeti kako, kako osnažiti ovaj tekst, ali možda bi se već tu moglo intervenirati. Hvala. Konečna. Hvala, zastupnica Konečna. Dragi kolege, dopustite najprije da zahvalim kolegi Lavi koji u svom uvodnom u svojoj uvodnoj izjavi postavio pitanja koja su osla bez odgovora, koja svi postavljamo i koja se prvenstveno tiču toga da EMA ne bi trebala, da je ne bi trebalo svečavati da radi ono što radi. Evo, bit ću kratka. Poput svih prethodnih e, govornika, ja se ne slažem da parlament izrazi svoje slaganje s ovim postupkom. Mislim da bi to bilo jako neodgovorno prema svim zaposlenicima i njihovim porodicama koje su počele planirati svoj e, novi život u Amsterdamu. No, činjenica jest da je odluka e, bila apsolutno neprikladna, bacanje novčića, nepojmljivo, no istovremeno ne mislim poput kolega ovdje da bi Europski parlament trebao se uključiti u ovaj postupak. Mislim da pitanje sjedišta agencija je nešto treba prepustiti državama članicama, vjerujte mi. Pitanje sjedišta ove konkretne agencije je poput žalca za srednjoeuropske e, države koji ih bode u srce jer su im obećane neke ozbiljnije agencije, no Ostali bez toga. No što se parlamenta tiče, ovo može samo nanijeti dodatnu štetu i lošu sliku Europskog parlamenta, ali no tamo gdje bi se Europski parlament trebao više angažirati, to je mandat, na primjer, EFE, EFSE i e, I mislim da bi bilo dobro da se na da se tome prikloni veća pozornost. Neke agencije koje su ključnog značaja za našu sigurnost, zdravstvenu sigurnost, su nedovoljno financirane, a zadaci koje moraju snositi su nepodnošivi, dakle moraju, ne mogu vršiti svoje istraživanja, moraju preuzimati istraživanja drugih, to je jako problematično i u to smo se uvjerili niz puta prethodnih godina. Dakle, ja ne želim dovoditi u pitanje u današnju raspravu, ali mislim da bismo se unutar ove rasprave trebali baviti temama koje su od ključnog značaja za budućnost ovih agencija. Hvala, gospođa Auken. Ja bih doista želio da raspravljamo o mandatu agencije o nedovoljnoj transparentnosti, o neovisnosti, odnosno ovisnosti te agencije o privatnim interesima. Nažalost, o tome ne možemo danas razgovarati. Danas treba razgovarati samo o izvješću gospodina Lavije. Što se toga tiče, slažem se s njim. Uz male nijance, naravno, i čula sam da razni zastupnici imaju od neke nijance. Ali da, bacanje novčića, pa dajte ljudi, to je najsmiješnija stvar što, što se mogla dogoditi. Zašto ne bismo lutru organizirali za sve onda? Ili pita drag, tražite dragog Boga da nam on kaže gdje koje sjedište treba biti. To ne ide. Dakle, ono što se dogodilo je absurdno i bolno. Istovremeno da se tako što događa bez ikakve transparentnost bez sudjelovanja Europskog parlamenta. Dakle, neću ponavljati više ono što je rečeno, samo dvije stvari. Dakle, brojni govornici tražili su da se uzme u razmatranje mogućnost korištenja Strasbura za potkusuravanje kako bi se izbjegao ovaj cirkus seobe Europskog parlamenta. To što to nije prihvaćeno kao opcija je zato što nije praktično ići u Strasbur, zračna luka nije malo praktična i razumijem da to nije moguće za ostvariti. Ni nama nije jednostavno ići tamo. Valjda vjerovatno zbog toga ni mi predstavnici naroda ne želimo ići tamo i ne želimo imati te probleme sa seljakanjem i prijevozom. No, drugo Nizozemska mora ispoštovati svoje obveze i oni trebaju ispoštovati svoje financijske obveze i od ključnog značaja da to ne košta ni jednog centa e, proračun Europske unije. Hvala gospođa Pirik. Hvala predsjednice. Hvala i vama gospodin Lavija. Predsjednice, ovdje se govori o javnom zdravlju, a što se nizozemske tiče, mogu vam reći da je odluka jako dobro prihvaćena i nije bila kritizirana, stoga sam jako zadovoljna e, odlukom e, da EBA i EMA budu smještene tamo gdje će biti smještene. Ministri 27 država članica predijelili su se za Pariz i Amsterdam prema članku 50. ugovora i sukladno predviđenom postupku 27 drugih država E, predsjednika država i vlada su 2017. usvojili taj postupovni način odlučivanja. Zatim je odlučeno da se ide jednostavnim zakonodavnim postupkom, što omogućava da se brzo postupa kako bi se radilo na inovaciji i odobrenju lijekova. Amsterdam je odlučen temeljem objektivnih kriterija o kvaliteti ponude visokokvalificirani i kompetentno osoblje je preferiralo Amsterdam. Amsterdam je sličan Londonu, Hall je jako dostupan, e, dostupna zračna luka za sve ljude koji rade u e, farmaceutici. E, učilišta, medicine su dobra i tako dalje. Od samog početka, kao što sam to i sama već rekla i razgovarala sam o tome s ministrom E, javnog zdravlja u Nizozemskoj, mi smo se zalagali za preseljenje agencije iz Londona u Amsterdam u Nizozemskoj. Prethodno sudjelovanje Europskog parlamenta u postupku e, biranja e, mogućih sjedišta je neodgovorno. To nije posao parlamenta. A ako je parlament treba odlučivati, onda bi velike države članice bile privilegirane, a srednje i male države članice ne bi bile privilegirane. Dakle, tijekom završnog glasanja objektivni kriteriji bi onda bili odbačeni, zanemareni. Evo, još prošlog tjedna sam vidjela na jednoj drugoj plenarnoj sjednici tijekom nekog drugog e, glasanja koje to posljedice može imati. Tako da se nadam da ćemo moći donijeti odluku, valjanu odluku u ovoj agenciji jer se radi o e, zdravlju radnika i javnom zdravstvu i obraćam se ovdje kolegama. Tu se radi uveliko i o povjerenju u Europu. O tome se ovdje govori. Hvala. Hvala gospodin Lize. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedavateljice. Zahvaljujemo izvjetitelju Lavija na njegovom odlično odrađenom poslu još jednom bih vrlo jasno želio reći i podržati sve one koji su rekli da ne možemo prihvatiti ovakav postupak, da se odluka donosi ždrijebom, bacanjem novčića. Kod ovako važnog pitanja e, to ne možemo dopustiti. Parlament ima pravo e, su e, donošenja odluke, a vijeće to ne poštuje i cijeli postupak je na vijeću bio nedemokratski. Mi smo desetljećima razgovarali o tome kako ćemo u Europi obraniti demokraciju. I došli smo do kompromisa da odluke na vijeću, ako se donose, mora se donositi većinom, e, dvostrukom većinom i to je vrlo svrsishodno načelo. Drugim rečima svaka zemlja ima jedan glas no da bi se donijela odluka nije potrebna samo većina e, država, već i većina građana. E, s time se uzima u obzir da smo jedna posebna tvorevina koja zastupa i predstavlja i države članice, ali i koja poštuje demokraciju. A na prijedlog komisije e, to je ono što je najviše nevjerojatno. Upravo je komisija to načelo dovela u pitanje a treba čuvati ugovore. E, Malta, Luksemburg su glasovali isto kao Italija i Francuska. To je ukinulo sve ono na čemu smo mi mukotrpno radili tijekom posljednjih godina. I Ljudima koji kritiziraju Europu smo time dali samo još dodatnog materijala. Draga komisija, drago vijeće, to je bilo jako, ako loše i to se više nikada ne smije ponoviti. Stoga bih sad, moram reći, obzirom da imamo pravo suodlučivanja, e, želio bih predložiti da e, vidimo većina zastupnika e, za koji prijedlog bi bila, Podržavamo ono što je rekla Margareta i žao mi je da se Francuska postavila tako neinteligentno. Naravno da ne želim sada proizvršiti nikakve dodatne probleme, moramo imati prijelazno vrijeme i moramo prihvatiti da je sada to Amsterdam, a ne Strasbourg. Sve mora dobro profunkcionirati. Vezano sve ono što je zastupnik glavija spomenuo, ono jasno ću reći. Europska komisija i vijeće moraju prije našeg glasovanja izjaviti da više nikada neće primijeniti takav postupak. U protivnom, ćete morati računati sa posljedicama i nadam se da to nećete prenijeti samo vašim izravno nadređenima, e, već e, i predsjedniku Junkeru. To se više nikada ne smije dogoditi, da ćemo ja biti jako, ako ljuti. Hvala, gospođa Bonafe. Hvala, predsjedniče. Kao građansko narodno tijelo koje je odgovorno pred eh, europskim građanima, razumijem i slažem se sa nelagodom eh, u kojoj se nalaze, nalazimo glede načina odabira novog sjedišta EME. Dakle, tu se radilo o bacanju novčića. No, Istovremeno, tu se radi o agenciji koja je od velikog značaja za naš svakodnevni život. Tu se radi o agenciji koja je zadužena za sigurnost lijekova koje svakodnevno trošimo. Stoga, slažem se, trebalo bi malo više poštovanja. Slažem se, to je neprihvatljivo. I o tome treba dubinski raspraviti. Ovaj postupak pokazala je koliko su institucije nesposobne odlučivati o nekim važnim stvarima za naše građane. Dakle, to je išlo na ruku onima koji misle da se može zaobići Europa jednostavno. Slažem se, ne može se pristati na, takav, na takvu odluku, treba to osporiti. Mi koji predstavljamo građane, upravo zato što ih predstavljamo, trebamo sudjelovati u tome, a ne sudjelovati post festum, kad je sve gotovo. To je ono što predviđaju e, ugovori i mislim da međuinstitucionalni ugovor koji ne da, sporazum koji ne daje nikakvu ulogu parlamenta, parlamentu nije prihvatljiv. Zatim bilo je riječi o privremenom transferu u iščekivanju trajnog transfera. Čujte, ja bih eh, htjela znati u kojoj mjeri to povlači neke financijske posljedice za proračun Europske unije. Zatim trebamo moći pružiti neka jamstva ljudima koji rade u toj agenciji, bilo bi dobro da se ispoštuju predviđeni rokovi. Dakle, ne znam, možda bi bilo dobro čuti nešto o tome prije samog glasanja, dakle čuti one koji su sudjelovali u evaluaciji gradova kandidata i vidjeti da li se to danas može, da li se preuzete obveze mogu danas ispoštovati. Hvala. Hvala sad da dajem riječ komisiji, gospodinu Henningu iz glavnog tajništva. Hvala predsjednice. Henning Klaus se zovem. Želim reći da komisija ne može odlučiti, promijeniti e, pravila na snazi, jer e, odluka o mjestu e, sjedišta agencije je dogovoren, potpisan i potvrđen od strane tri, tri institucija 2012. godine. Dakle, komisija nije nametnula ništa novo jednostavno, to su pravila koja se primjenjuju. Komisija nije imala nikakvu ulogu u odlučivanju glede budućeg sjedišta EBE ili EME. Komisija je samo pomogla državama članicama u postupku. Ono što je napravila jeste da je samo ocijenila 28 kandidatura država članica nije izradila nikakav uži odabir za ovu ili onu agenciju. Temeljem kriterija koje su iznijela države članice, komisija je napravila svoju ocjenu, predstavila rezultate te ocjene, a onda države članice u potpunoj slobodi mogle koristiti ili ne koristiti tu ocjenu prilikom svojih, svog e, odlučivanja. Što se pak tiče transparentnosti, mislim da rok je bio 31. srpnja, tada su, do tada su države članice trebale predstaviti kandidature, vijeće je stavilo na svoju mrežnu strancu svih 28 kandidatura, onda kada je komisija napravila svoju ocjenu svih kandidatura, istog dana je ta ocjena stavljena na mrežnu stranicu komisije, dakle toliko što se tiče transparentnosti. Istina je i tu je odgovor i komentar na ono što je rekao izvjestelj Lavija, zajednički pristup je politički neobvezujući sporazum, ali je onaj koji se primjenjuje u ovakvim okolnostima. Komisija je došla do zaključka da radi sigurnosti, pravne sigurnosti, sigurnosti planiranja, dva prijedloga koja ste dobili trebaju biti doneseni. Kao prvo što se tiče e, osnivačke uredbe o EBI, spominje se London u samoj uredbi, tako da je postojala pravna obveza da se ponudi prijedlog e, sa izmjenom i isto tako kako bi stvar bila pravno jasna, spominje se datum transfera kada, e, koji je 30 ožujak 2019. najkasnije. To je, taj datum je morao biti unesen u oba osnivačka akta i zbog pravne sigurnosti. To je komisija preuzela na sebe i napravila. A postupovni dio, više od toga ne mogu komentirati. Evo možda jedan moj komentar, dakle sama činjenica što smo dobili 28 kandidatura za obje agencije iz tako velikog broja država i to se može tumačiti uspjehom, a ne neuspjehom samog postupka, kao što je rečeno. Evo, vama je očito jako stalo do interesa i potreba osoblja njihovih obitelji. Sada kada je postupak organiziran i teče glatko i sigurno, e, ja se, mi se u potpunosti slažemo s vama podržavamo koliko god je moguće agencije i njihov osoblje u ovom postupku. Analiziramo, dakle, pravilnike za osoblje i za školovanje djece. Izvjestelje postoje pitanja o financiranju također. Što se toga tiče, molim vas da pogledate takozvani building procedure koji se vodi paralelno ovom postupku u odboru za proračunska pitanja u ovom domu. Nemam točne informacije, ali možda vam predstavnici EME mogu nešto točnije reći o tome, ali prema on, mojim informacijama e, drugi transfer iz privremenih do e, iz privremene do trajne lokacije e, ti troškovi će, te troškovi će snositi nizozemska a i privremena lokacija u slučaju EME bila je predviđena, tako da ni to nije nikako iznadženje. Što se komisije tiče, zasigurno da mi ne možemo dati nikako jamstvo glede tuđih preuzetih obveza, na primjer pre, obveza koje je preuzela nizemska vlada. Mi možemo samo podržati i izvijestiti vas o daljem postupku i biti u stalnom kontaktu s vama i kao što rekoh mi podržavamo i EMU i EBU u ovom postupku. Toliko za sada. Hvala. Thank you. Now from uh, Mr. White. Hvala. Sada predstavnik EME, e, gospodin Votjan. Hvala gospođo predsjedateljice. Prvo ako mi dozvolite nekoliko uvodnih riječi. Ne smijemo zaboraviti da e, razdoblje nakon referenduma u Jedinjenoj Kraljevini i njegov utjecaj na EMU je najveći izazov od našeg odsnivanja 96. Ne smijemo zaboraviti da su ovo posebne okolnosti, vanjski događaj koji je nametnut e, nama i s kojim se sada moramo baviti. Nakon referenduma odmah smo počeli pripreme E, naravno, to je krenulo i dalje kada je 20. E, studenog donesena odluka o sjedištu i razgovarali smo sa nizozemskim vlastima vezano za privremenu zgradu i mjere za završnu zgradu i tako dalje. Naglasio bih da to nije ne znači da ćemo 29. ožujka biti u Londonu, a 30. u Amsterdamu. To nije tako jednostavno, tu je potrebno mnogo diskusija, planiranja, e, kako osigurati da zbog e, pacijenata u Europi nastavimo sa svojim radom na najbolji mogući način. E, Sada pređem na pitanja zastupnika. Postupak koji su podržali šefovi vlada predviđa da postoji mogućnost e, za privremeno sjedište u slučaju da 30.3.2019. ne bude na raspolaganju nova zgrada. I to je slučaj sa nizozemskom. Odmah nakon odluke o sjedištu posjetili smo e, ta mjesta u Nizozemskoj, razgovarali smo s kolegama o svim opcijama koje su bile predložene u tom povjerljivom aneksu. E, nakon posjeta na terenu e, odlučili smo da te opcije nisu adekvatne jer ne ispunjavaju naše e, zahtjeve i ne mogu zajamčiti naš rad. Imali smo i treću odluku i s njom je bila slična stvar i sada imamo četvrtu opciju, a to je najbolja od te četiri. EMA je samo u poziciji prihvatiti tu ponudu jer u ovom trenutku ne postoji bolja opcija koja bi mogla bolje odgovarati potrebama EME i moramo to uzeti u obzir. Ako idemo dalje od siječnja 2018. nećemo moći imati spremne urede e, na dan 1.1.2019. u privremenoj zgradi jer uvijek se treba odraditi preuređenje koje traje nekoliko mjeseci i to znači da ćemo imati preseljenje u dvije faze. Dakle, kad imamo privremenu zgradu, imamo dvije faze seljenja. Seljenje EME u privremenu zgradu i seljenje iz privremene zgrade u finalnu zgradu nizozemske vlasti su zajamčile, a to je već e, napisano u aneksu u memorandumu o sporazumijevanju koje su potpisale obje stranke, da će oni pokriti potpuni trošak seljenja sa, iz privremene zgrade u finalnu zgradu, uključujući i instalaciju u novu završnu zgradu. Dakle, EU sredstva neće se koristiti za selidbu iz privremene zgrade u finalnu zgradu. Međutim, takvo seljenje u dvije faze dovodi do određenih izazova povrh ostalih izazova koje imamo. ću vam jedan primjer. Morat ćemo testirati IT i audiovizualnu opremu na obje lokacije i u privremenoj i u e, završnoj zgradi. A to znači da moramo inicirati jedan poslovni plan koji će se baviti tim seljenjem u dvije faze, a taj plan dolazi povrh ovog plana u kontinuitetu koji čak i sa četvrtom opcijom koju sada razmatramo i kako bi ta opcija funkcionirala, objasnit ću. Ta opcija dolazi sa pola iznosa četvornih metara koje imamo u, na trenutnoj lokaciji u Londonu, a to znači da ćemo imati manje ureda i manje dvorana za sastanke. I počet ćemo, započet ćemo takozvani plan poslovne kontinuiteta zbog svih aktivnosti što se tiče e, nadzora e, lijekova za ljudsku i životinsku upotrebu i zatim ćemo vidjeti E, kako možemo urediti ostale aktivnosti. Nizozemske vlasti su obećale da će dati povrh e, dvorana za sastanke u privremenoj zgradi dodatne prostorije za sastanke u e, obližnjem hotelu gdje se mogu održati ostali sastanci i to je dakle obećanje koje će morati ispuniti. Što se tiče datuma i da li se on može pomaknuti. Nama je potrebna sigurnost a sigurno znači 30. ožujka 2019. EMA planira zbog toga što mora otići iz Londona do 30. ožujka 2019. najkasnije. Ako se taj datum pomakne unaprijed, imat ćemo poteškoće što se tiče nalaska prostorija za urede, E, uzimajući u obzir razgovor sa nizozemskim vlastima, da, ti datumi koji se moraju poštovati je 1.1.2019. za privremenu zgradu. Dakle, privremena zgrada mora biti u potpunosti operativna kako bi EMA mogla e, preseliti svoje osoblje kako bi sve osoblje bilo fizički preseljeno prije 30. ožujka 2019. Ako počnemo mijenjati taj datum, onda stvaramo ne samo poteškoće za agenciju i rad agencije, već stvaramo poteškoće i za osoblje agencije koje u ovom trenutku upisuje djecu u škole, e, uzimaju hipoteke na kuće i tako dalje, traže poslove za članove obitelji i slično. Dakle, potrebna nam je sigurnost što se tiče tog datuma, 30. ožujka bi bio taj datum. Postavljeno je pitanje o ovom sporazumu o sjedištu. Važno je da taj sporazum bude potpisan što je prije moguće. E, počeli smo rasprave s nizozemskim vlastima i planiramo finalizirati te e, razgovore najkasnije do kraja ožujka 2018. kako bismo mogli započeti proces na razini nizozemske vlade, nizozemskog parlamenta i također našeg upravnog odbora. Nadamo se da će taj sporazum biti potpisan do kraja lipnja 2018. Ono što je još važnije od tajminga je sadržaj tog sporazuma. Ne smijemo zaboraviti da smo u ovoj situaciji prisiljeni. To nije isto kao osnivanje nove agencije. I zbog toga očekujemo od nizozemskih vlasti povoljnu ponudu koja uzima u obzir i daje najbolje moguće garancije kako bismo zadržali e, osoblje i kako bismo zadržali kontinuitet rada. Nadam se, gospođo predsjednice, da sam odgovorio na sva pitanja. Hvala. Sada se vraćam izvjestitelju za zaključak. Hvala. Hvala kolegama na podršci. E, hvala što dijelite moja stajališta. Na kraju ove rasprave vratio bih se na neke stvari koje su rečene i neke reakcije koje smo čuli od komisije i od predstavnika EME. Prvo zajednička izjava nije spomenuta u prijedlogu komisije i to je vjerojatno nešto što nije bilo poznato zastupnicima, ali ova zajednička izjava je ono što je utjecalo na cijeli postupak. tom zajedničkom izjavom odluka je delegirana vijeću, ali e, nisu mu dani detalji i postupak, kao što su neki rekli, ne predstavlja želje država i na kraju izbor nije ni bio izbor zbog toga što je nasumično ozabrano, odabrano sjedište, dakle bacanjem novčića. I iznenađuje me što nam komisija ne može dati izvješće o napretku o ovom privremenom sjedištu i ne može nam dati izvješće o napretku za završno sjedište. I naravno to ima utjecaj na sam postupak. Razumijem da će nizozemska vlada izvoditi radovi, da su oni odgovorni za obveze koje su preuzeli, ali moramo imati neki način nadzora, neku vrstu nadzora. Ne možemo završiti u situaciji gdje ex post moramo zaključiti da je nešto pošlo po zlu. Moramo osigurati da agencija može funkcionirati. Što se tiče rokova, ovo što je e, razjasnio predstavnik EME, 30. E, ožujka je indikativan datum. E, ne mogu svi doći u Amsterdam na taj dan ili otići iz Londona na taj dan. Točno na taj dan. A što se tiče pregovora o Brexitu i pomicanja tog datuma i zajedničkih aktivnosti parlamenta, u tome mislim da imam podršku svih kolega ovdje, ali mislim da odluka koja je ovoliko važna, to nije tehnička već politička odluka, politički izbor, e, ne može biti donesen bez potpunog sudjelovanja građana Europe kroz svoje predstavnike. I mislim da parlament treba dodati jednu izjavu u aneks tog izvješća. I naravno pozvao bih sve izvjestitelje u sjeni da surađuju u izradi te izjave. To nije izjava izvjestitelja, nadam se da je to izjava parlamenta. Rok za amandmane je 31.1. u 11 sati. Sada prolazim na sljedeću točku. Opadanje stope cijepljenja u Europi i nevoljkost cijepljenja počinjen sa gospođom Somer. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Možemo se dogovoriti oko dobrog teksta rezolucije koji ukazuje na najvažnije probleme vezano uz sumnjičavost u pogledu cijepljenja i pad stopa procijepljenosti u Europi. Želim posebno zahvaliti kolegama iz drugih klubova na odličnoj suradnji. Na posljedku svima nam je vrlo bitno zaustaviti E, pad stopa procijepljenosti u Europi i ublažiti sumnjičavost koja je sve prisutnija u svim državama članicama eu e, To moramo suzbiti. E, ovo je zabrinjavajući razvoj događaja jer sve veći broj građana odbija važna cijepljenja, a cijepljenje su najbitnije preventivne mjere koje uopće u medicini nam stoje na raspolaganju. Imamo E, programe cijepljenja od sredine 20. stoljeća koji su doveli do iskorjenjivanja i na regionalnoj i na globalnoj i lokalnoj razini bolesti koja je, e, koje su bile vrlo e, opasne, ospice, rubeola. To su cijepiva koje sam i ja osobno primila i danas ta cijepiva više nisu obavezna. No moramo se i dalje ako, će se dalje to tako razvijati, postoji opasnost da će se te bolesti ponovno pojaviti iako su bile iskorijenjene, zato što se donosi u Europsku uniju izvana. Na primjer, ospice. Već e, dugi niz godina uopće nisu, tako reći, postojale, a oboljenja ospica mogu imati vrlo teške posljedice po oboljelog. Moram vas prekinuti, molim za tišinu u dvorani. Hvala. Hvala, gospođa predsjedateljice. Dakle, ospice su oboljenje sa teškim posljedicama po oboljele. I u Njemačkoj i u drugim europskim zemljama proteklih godina su se ponovno pojavile ospice i to u pravilu isključivo kod ljudi koji nisu primjeli cijepivo. Mislim da je neodgovorno kada roditelji ne cijepe svoju djecu, zato što smatraju svi drugi su cijepljeni, pa onda ne moram ja to činiti svom djetetu. E, Neprekidno se šire glasine da su cijepiva opasna po zdravlje. To nije uopće istina. Znanstveno je dokazano da cijepiva ne ugrožavaju zdravlje E, ni cjepiva nikako nisu prekomjerna, niti su samo u interesu farmaceutske industrije. Cijepljenje u interesu u nas. Kada pogledamo trenutno stanje, vidjet ćemo da imamo sve više migranata u Europsku uniju iz različitih zemalja u kojima se ljudi ne cijepe ili gotovo se ne cijepe, jer je to pitanje prihoda, i nema baš svaka zemlja na svijetu programe cijepljenja. Kada pogledamo sve te okolnosti, mora nam biti jasno da se moramo pobrinuti za to da roditelji moraju cijepiti svoju djecu i sami se moraju cijepiti. Zato su nam potrebne kampanje podizanja svijesti i stoga pozivamo komisiju i vijeće da e, preuzmu odgovornost e, oni su malo zaspali. Vrlo bitno je da informiramo ljude o važnosti procijepljenosti. Ja se zalažem za to da, e, da određena cijepiva postanu obavezna u EU i u Njemačkoj. E, također bavimo se problemom antimikrobne rezistentnosti. Oko 25.000 ljudi godišnje u Europi e, je žrtva upravo te antimikrobne rezistentnosti i tu bi rješenje mogla biti cijepiva. Stoga se svi moramo angažirati i komisije države članice moraju usko surađivati i moraju vrlo brzo reagirati i izraditi plan djelovanja, jer po mom mišljenju već je 5 do 12. Hvala. Hvala. Gospođa Gentile. Ako pogledate povijest, vidjet ćemo jako korisne brojke. Cijepivo je dovelo do toga da ozbiljne bolesti budu iskorijenjene. I cijepljenje je jako važno za naše živote. Nedavna povijest daje nam još jednu činjenicu – koja je isto tako važna, ali ide malo protiv ove brojke koju sam vam dala. 2017. u Europi imali smo e, nova izbijanja bolesti. U mojoj zemlji više od 4000 ljudi je zaraženo e, virusima, neki su od njih umrli. i to je pogotovo utjecalo na mlade. I ove zaraze ospicama bile su jako ozbiljne. I mislim da to znači da moramo paziti na ovaj problem i u ovom odboru, a nadam se i u cijelom parlamentu, možemo e, se baviti ovim pitanjem i možemo osigurati da institucije preuzmu odgovornost i možemo pokrenuti jednu kampanju informiranja u, i edukacije u svim državama članicama i moramo uvjeriti ljude u to da je cijepljenje jako važno. Pogotovo moramo doprijeti do onih koji je lako uvjeravaju drugi izvori. Mislim da je ovo pitanje važno za sve nas i zbog toga bih e, zamolila komisiju ne samo da budu aktivni u podizanju svijesti o ovom problemu, već bih također zamolila komisiju da podrži i istraživanja koja se provode na novim cjepivima kako bismo pokušali istrijebiti ostale bolesti. Na HPV koji može uzrokovati rak grlića maternice. Također moramo osigurati da postoje sustavi e, koji omogućavaju kupovinu, nabavku cijepiva i da možemo smanjiti cijenu za pojedine države članice. I to je sve jako važno za zdravlje, pogotovo za zdravlje naše djece koja su zapravo najvažniji ljudski kapital za nas. I građani Europske unije ne smiju ostati ne smiju šutjeti što se tiče ovog jako važnog pitanja. Kao što znamo, prošle godine u Italiji to je dovelo do određenih dramatičnih događaja. E, sada gospodin Pjeća. E, uvažene kolegice, ja sam za ovaj nacrt, za ovo izvješće. Dakle, radi se o padu procijepljenosti u Europi, to je vrlo važna tema. Stekao sam dojam e, Znate da su cijepiva bila vrlo popularna u 20. stoljeću i zaštitna cijepiva su omogućila prevenciju iskorjenjivanje vrlo važnih zaraznih bolesti kao što su ospice, odnosno e, polio, no sada postoje novi valovi tih bolesti, posebice što se tiče ospice. U prošlom slučaju smo gotovo mogli zaboraviti ospice zahvaljujući vrlo popularnim cijepivima. U našem e, nacrtu pokazujemo da podaci o cijepivima iz država članicama pokazuju da postoje velike praznine kod procijepljenosti. E, mi naglašavamo da su cijepiva vrlo bitna kako bismo zajamčili zdravlje europskih građana. Stoga apeliramo na europske države članice Europsku komisiju da E, napravimo jedan veliki plan djelovanja, opširan plan djelovanja kako bismo se uhvatili u koštac s ovim skepsom. Zašto je uopće došlo do te sumnjičavosti prema cjepivima? Radi se o sljedećem. Građani vrlo često dobivaju pogrešne informacije o cjepivima i zapravo to su kao znanstvene informacije, no one nisu istinite. I ja se nadam da će naše djelovanje ovdje u EU dovesti do harmonizacije akcijskih planova, da ćemo uvesti obavezno cijepljenje, moramo suzbiti ovu sumnjičavost prema e, cijepivima. Hvala lijepa. Sada zastupnica Majsner moram ispričati zastupnicu Majsner, ona je bolesna, pa ću ja u ime Aldea reći da u cijelosti podržavamo ovaj prijedlog i nas zabrinjava da stope procijepljenosti u Europi su u padu. Ponekad mi se čini da je to problem luksuza i mogla bih se složiti sa izvjestiteljicom da se ponovno uvede obavezno cijepljenje u Europi, jer ako pogledamo sve ukupne posljedice i troškove po naše zdravstvene sustave u slučajevima kada e, ospice rubeola e, e, se pojavljuju u odrasloj dobi, E, stvaraju se ne samo visoki troškovi, već se ugrožavaju životi određenih e, oboljelih ljudi. To smo vidjeli u Italiji. Ja sam ponosna da se da moje oboje unučad je cijepljeno. Njihovi roditelji nisu potpali pod e, ove dezinformacije i mi podržavamo ovaj prijedlog. Hvala. Zastupnica Konečna. Ja bi se priključila redovima onih koji su već e, se očitovali ovoj temi. Nije prvi puta da govorimo o tom problemu, no nepristano se e, pojavlja ova rasprava kada, se, kada dođe do pojave zaraznih bolesti u nekom dijelu Europske unije za koji smo mislili da je bolest iskorijenjena Italija, Rumunjska, Njemačka. Do veljače 2017. bilo je 1100 e, novih slučajeva ospica. 75% e, tih slučajeva je bilo prouzročeno necijepljenjem. E, dakle, procijepljenost je u padu, ništa se ne poduzima, to je zato što se preuveličavaju rizici vezani uz cijepiva i umanjuju se opasnosti zaraznih bolesti. Ne možemo čekati da 200 ljudi umre zbog ospica prije što ćemo djelovati. Moramo stvari nazvati njihovim pravim imenom. O te laži i dezinformacije su vrlo opasne. I ja sam majka, i ja sam svjesna da moramo uvesti jasne planove cijepljenja koje će roditeljima omogućiti vremensku fleksibilnost. No to je sve, a sve ove druge mitove i pogrešne informacije e, moramo e, uništiti, zato što su neželjeni efekti i nuspojave vrlo rijetki. Nedostaje nam strategija za Europsku uniju protiv hiva, e, HIV-a, hepatitisa C, tuberkuloze, i stoga pozivamo države članice da pokrenu masivnu javnu kampanju i da uvode plan djelovanja kako bi se suzbilo ovo opadanje procijepljenosti. No sve dok članice i ministri ignoriraju činjenice i slušaju nevladine organizacije, ništa se neće izmijeniti ovo je u rukama država članica, iako i komisija ima određene nadležnosti, no mi moramo najprije pomesti pred vlastitim pragom. Zastupnika fronte. Govorit ću u ime zastupnika e, fronta u jednom dijelu, jer ono što je rečeno je uistinu stoji, bilo je dovoljno opširno i nitko ne poriče da je vrlo bitno cijepiti se protiv ospica, rubeole i tuberkuloze naravno. Međutim, moramo imati na umu i razmotriti odakle dolazi ta sumnjičavost prema cijepivima Sjećam se e, lažnih vijesti, jedna kampanja protiv cijepljenja e, u vrijeme ptiće gripe je bila pokrenuta i tada je bilo rečeno da cijepiva djeluju isto kao i paracetamol. Ja sam vidjela brojke da pet milijuna građana E, sto ljudi godišnje umire, e, najčešće stariji građani, e, od posljedica necijepljenja. Ako ćemo sljedećih 30 godina svi se cijepiti, spasili bismo osam života godišnje. Imamo druge prioritetne probleme u zdravstvenom sustavu, postoje vrlo čudne kampanje i kada se nešto kaže, problematiziraju se određene teme, tada se te osobe napada na društvenim medijima. To uništava povjerenje, jer mi moramo imati povjerenje u cijepiva koja se primjenjuju kod djece. Cijepiva protiv tuberkuloze, bolesti polio, e, lažne vijesti ne smiju to dovoditi u pitanju. I e, mlade djevojke koje su pogođene e, HPV-om, nije baš to tako jednostavno njima reći da su njihovi problemi psihičke naravi. Moramo uvijek primjenjivati načelo razboritosti Ne smijemo dopustiti sukobe interesa, jer najgore što ćemo napraviti kod programa cijepljenja da dovedemo u pitanje povjerenje u naše sustave. Podržavam izvješće. Sve moramo podržati, ali imamo određene nedoumice vezano uz obavezna cijepljenja. Gospođo Dornano, izvolite. Hvala predsjednice. Želio sam se pridružiti ovoj rezoluciji u kontekstu, u europskom kontekstu ponovnog pojavljivanja određenih bolesti koje su popraćene e, više manje velikom odbojnošću cijepljenja koje nije zaobišlo ni Francusku. E, više dijelova ovog teksta mi se čine od ključnog značaja, tim pri, e, pogotovo pod uvjetom da poštuju od, razdiobu odgovornosti među država članica i Europske unije, na primjer u članku 7. i isto tako i u članku 12. gdje se prokazuje dezinformiranje putem puštanja e, odnosno objavljivanja nepuzdanih informacija. Također mislim da se treba izražiti brigu glede e, visoke cijene određenog, određenih cijepiva. Što se pak tiče pružanja mogućnosti da se migranti cijepe, koji, migranti koji dolaze na naš teritorij, želim da se razumije moje e, mišljenje. Dakle, odobravam e, masovno cijepljenje kako bi se iskorijenilo određene bolesti i izbjeglo epidemije koje bi mogle izazvati brojne smrtne slučajeve. To je tim tačnije kada znamo da rubeola i dalje uzrokuje smrtne slučajeve. No, s obzirom da mi je jako stao do suverenosti moje države, podsjećam da su zaštita i poboljšanje zdravlja ljudi nešto što spada prema članku 6. ugovora o funkcioniranju Europske unije na, u nadležnosti država članica. Dakle, kakav god bio ovaj tekst, komisija može samo podržati, koordinirati ili nadopuniti djelovanje država članika. Poslično tome, pravno obvezujući akti Europske unije ne mogu zahtijevati usklađenje, odnosno zakonodavnu, harmonizaciju e, u državama članicama. Također članak 19. koji poziva komisiju da favorizira usklađivanje e, cijepljenja unutar e, rokova cijepljenja u Europskoj uniji mi se ne čini realnim, tako da ću uložiti amandman s tim u vezi i zahvaljujem su izvjestitelje na njihovom doprinosu. Thank you. Uh, Zastupnik Dornano. Ovdje imamo jedan neobičan pokret protiv cijepiva koji je poprimio europske razmjere. Taj pokret je vezan i uz fenomen lažnih vijesti i stvari postaju sve kompliciranije izmiču kontroli. Postoji politički aspekti cijele priče i određene senzibilnosti. Države članice ne mogu baš same tu mnogo napraviti. Moramo zajednički na razini Europske unije djelovati. Europski parlament bi trebao poslati jasnu poruku svima koji su protiv cijepiva. Jer postoje ljudi koji i dalje misle da je zemlja ravna ploča i da ljudi nisu bili na mjesecu i ljudi koji e, govore lažne stvari o cijepivima štete svojim bližnjima. Želim sada nešto reći o cjepivu protiv ospica. To je jako, jako važan primjer. E, u posjedu sam informacija da 20.000 slučajeva 2017. godine ospica se pojavilo u cijeloj Europi, u Grčkoj tisuću, u mojoj domovini i neke čak sa smrtnim ishodom. Drugim riječima, stvarnost je realna i može u cijelosti izmaći kontroli. E, opasnost je realna e, i zato bismo možda trebali ustanoviti Europski centar za prevenciju zaraznih bolesti i zatražiti strategiju Ostvaren je veliki napredak u znanosti, a ove lažne vijesti, lažne informacije i njih i njima se treba, s njima se treba uhvatiti u koštac, no važnije od toga je stvoriti europske programe koji bi se pobrinuli za to da i socijalne skupine koje su u nepovoljnom položaju e, da i njima budu dostupna cijepiva. To je vrlo važno i za javno zdravstvo. To možda neće cijeli problem riješiti, ali će ga u svakom slučaju ograničiti. Hvala. Gospođa Bonafe. Hvala gospođo predsjednice. Ja ću započeti od ovih zabrinjavajućih činjenica koje smo upravo čuli, procijepljenost je u padu u Europi, što znači da bolesti za koje smo bili sigurni da smo ih iskorijenili se ponovno pojavljuju. U Europi ljudi danas umiru ponovno zbog ospica, što je iznimno zabrinjavajuće. Željela bih zahvaliti kolegama koji su predstavili ovu rezoluciju. U cijelosti se slažem s njom, treba nam plan djelovanja na europskoj razini kako bismo mogli imati usklađeniji program cijepljenja na razini EU-a i kako bismo e, suzbili sumnječavost ljudi prema cijepivima. To je uistinu zabrinjavajuće društveno pitanje. Ako se pojave nepouzdane informacije koje ne mogu biti znanstveno dokazate, moramo se boriti protiv njih. Postoje određeni politički klubovi koji upravo na toj platformi izlaze na izbore. Iako ljudi su uplašeni da će cijepivo ugroziti zdravlje njihove djece, mi ih moramo uvjeriti da to nije tako. Moramo im pružiti dodatne informacije, educirati ih i ako neće cijepiti svoju djecu, da će doći do posljedica po javno zdravstvo. Zastupnik Denis Meker. Cijepiva spašavaju živote, to je činjenica. I to je jedna od najučinkovitijih mjera javnog, zaštite javnog zdravstva koja uopće postoji. Ipak, sumnjičavost prema cijepivima je u porastu nedavna anketa je pokazala da 41% ispitanika u Francuskoj se ne slaže sa tvrdnjom da su cijepiva sigurna. I e, opći prosjek je iznad 30%. To je zabrinjavajuća činjenica koja će prouzročiti pad stope procijepljenosti i naravno će to imati posljedice. Ako pogledamo izvješće iz siječnja 2018. godine da su e, pojave zaraznih bolesti e, od 2016. godine, šesnaest godine su prouzročile 49 smrtnih slučajeva u svim državama članicama. To je zabrinjavajući trend i jedino što možemo napraviti jest u našem odboru reći da možemo suzbiti ovo što se događa samo dobrom politikom procijepljenosti. Moja regija Flandrija je po tom pitanju primjer, no moramo i dalje ostati oprezni ako se ne provode neophodna cijepljenja. Neće se stvari dobro završiti. Ova sumničavost koja postoji kod nekih ljudi e, se mora suzbiti. Moramo se pobrinuti da se objavljuju točne informacije, moramo podizati svijest kod građana. I stoga dajem punu podršku ovoj rezoluciji. Hvala. Sada ću dati riječ komisiji e, direktor opće uprave Sante, gospodin Brat. Hvala lijepa. Najprije želim zahvaliti parlamentu na tome što je komisiji pružena prilika da prokomentira ovaj prijedlog rezolucije. Biću vrlo kratak jer mislim da ne postoji nešto što bi bilo važnije, da ne postoji inicijativa koja je važnija i pravodobnija od ove o sumnjičavosti u pogledu cijepljenja. Ja sam osobno pokušao ispraviti neke izjave, podržavam sve izjave su izvjestitelja u prije 4000 godina postoje znaci e, ospica u, jednoj egipatskoj mumiji e, i e, od tih malih ospica su milijuni ljudi umirali od te bolesti. Posljednji slučaj je bio 70. godina. Nema boljeg dokaza za učinkovit, učinkovitost cijepiva od tih podataka. Pa unatoč tome vidimo da u Europi više nego u bilo kojem drugom dijelu raste sumnjičavost u pogledu cijepljenja i pad stopa procijepljenosti. Samo dvije države EU, e EU su došle do stope procijepljenosti koju preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija. Situacija je vrlo dramatična. E, dakle, radilo se o boginjama. E, I moram u ime komisije reći da sumnjičavost u pogledu cijepljenja, odnosno stopa procijepljenosti nešto što je predsjednik Juncker naglasio u svom posljednjem govoru o stanju Unije. Od tog trenutka je pozvao da svi radimo intenzivno na tome da komisija iznese svoju inicijativu. Mi smo proveli opširne konzultacije i sa parlamentom i sa drugim ključnim dionicima 15. ožuka ćemo završiti te konzultacije. Istodobno osobno provodim e, organiziram niz sastanaka sa relevantnim dionicima iz udruga medicinskih sestara, farmaceuta, liječnika i svjetskih zdravstvenih organizacija, uključujući i organizaciju Vaccine Europe. Želimo se pobrinuti da kada da, da se uhvatimo u koštac sa tim problemom u samim korijenima. E, spomenut ću proces nadležnosti i u vezi toga ćemo podnijeti jednu inicijativu. Stopa procijepljenosti je velike e, važnosti za Europu zato što svi znaju da su e, europske vrijednosti nesporne, a istodobno znamo da države članice imaju isključivu nadležnost za organizaciju svog zdravstvenog sustava i cijene su također nacionalna nadležnost i upravo zato ova inicijativa parlamenta vrlo važna. Iluzija je reći da problem koji je toliko bitan u smislu sumničavosti u pogledu cijepljenja je nešto što može riješiti samo komisija, odnosno samo europske institucije. Moramo promijeniti zajedničke napore, uključujući i komisiju, i europske građane i države članice. Uvjeravam vas da je komisija u cijelosti predana E, davanju prioriteta ovoj inicijativi i mi ćemo do travnja predložiti naš, e, naš prijedlog i preporuke kako bismo se pobrinuli da smo uključili sve relevantne dionike i države članice, jer je Madame Donofo spomenula da postoji potreba da se poštuju nadležnosti država članica, ali isto tako da se i zaštite europski građani. Hvala. Thank you. Uh, Hvala vama. Zaključit raspravu time što ću vam dati rokove za amandmane, dakle 30. siječnja u 11 sati. Sljedeća točka dnevnog reda. Dakle, izvješće prema održivom i konkurentnom europskom sektoru akvakulture, trenutno stanje i budući izazovi. Dajem riječ izvjestitelju, gospodinu Gambusu. Hvala predsjednice. Ovo se radi o izvješću za mišljenje iz sektora akvakulture. Ovdje sam se bavio dvima ključnim temama, održivosti E, akvakulture glede zašto okoliša i koristi potrošnje ove e, e, riba u našoj prehrani. Kao što znate, evo ovdje imamo sve veću potrošnju riba u EU i svijetu. Od ukupne potrošnje u EU uniji 60% otprilike se uvozi iz trećih zemalja, a naša akvakultura stavljamo na raspolaganje samo 10% tih potreba. Iz tog razloga vidim da je, čini mi se da je potencijal ogroman i manevarski prostor isto tako je velik. Često se govori da se tu radi o ribama iz uzgoja, dakle manje su prestižne kod potrošača, no ipak akvakultura je na prvom mjestu na svjetskoj razini što se tiče kvalitete i održivosti i biti na vodećoj poziciji, to predstavlja određene odgovornosti. Dakle, moramo svoju ekspertizu dijeliti sa ljudi, sa državama u susjedstvu kako bi i oni mogli e, vidjeti od nas kako učiniti svoju akvakulturu održivijom i trebamo vidjeti kako možemo pomoći e, svojim ribarima, poduzetnicima u tom sektoru kako bi i dalje poštovali e, norme zaštitu okoliša i norme održivosti trebamo također moći objasniti potrošačima da e, kupovina ribe koja je ulovljena e, u blizini omogućava također da se održi kvalitetno ribarstvo i stotine tisuća ljudi koji žive od e, ribarstva. Kada se radi o kvaliteti u trećim zemljama, postoje razlike između kod ribara Europske unije i ribara iz trećih zemalja, ali to potrošači ne znaju jer nisu dovoljne informacije koje dobivaju tim prije što je teško biti informirano o ribi koja je zamrznuta ili koja dolazi iz dalekih krajeva. Zato trebamo voditi kampanju informiranja. Evo već godinu dana smo imali krizu e, špange kada je jedna, e, jedan lanac mora povući španjolske, francuske i belgije tu vrstu ribe jer su se pojavile informacije e, o posljedicama koje je ulov e, te ribe izazvao u Vjetnamu. Odgovornost odbora je da se stvore korektne informacije za potrošače. Dakle, ja predlažem u ovom u prvoj ruci da predstavljam ključne izazove i nadam se da ću moći dobro surađivati s izvjestiteljima u Sjeni i ja sam svakako na vašem raspolaganju. Hvala vam najljepša predsjednice. Hvala vama, sada ću dati riječ gospodinu Dormanu. Hvala vam na vašem eh, nacrtu izvješća. Naravno, važno je ukazati na značaj eh, potrošnje, odnosno konzumiranja ribe. Puno se ribe kupuje iz trećih zemalja, ali isto tako i iz bliskih zemalja kao što su Norveška, Farsko otoče, islandi i trebamo i s tim državama surađivati. Često vršimo pritisak e, na dobavljače, kao što je na primjer Rusija. No, mislim da moramo jasno postaviti uvjete, e, reći da smo spremni kupovati više ribe, ali za one proizvođače koji prave probleme, poput Rusije, da ćemo pooštriti ti Na primjer, ne smije se onečišćavati vodne tokove u kojima se ribari ili isto tako da akvakultura na moru ne zagađuje more. Također ne smije se koristiti previše antibiotika u tim uzgojima. Bilo bi najbolje kad ih ne bi nikako ni bilo, te da se koriste antibiotici samo onda kada je to nužno. Hvala gospođa Miller. Hvala lijepo na ovom izvješću i mi možemo podnijeti određene amandmane jer mislim da u načelu moramo razlikovati između e, proizvedene količine u akvakulturi i podrške postojećim sustavima. Da li ćemo povećati broj tona ili ćemo zadržati radna mjesta i postojeće strukture. To je vrlo važno. Ovo što se radi u Norveškoj je uspješno zato što postoje politički i prostorni preduvjeti e, i e, znanstvenici e, neprestano promatraju što se događa na farmama lososa. Maritimna akvakultura nakon Brexita će se fokusirati na područje sredozemlja E, tu imamo različite temperature vode, dubine mora, e, podmorje. Sve to moramo u tom svjetlu sagledati i mi smo u cijelosti za to da e, moramo neprestano informirati potrošače E, bitno je da se proizvodi regionalno riba i da se troši regionalna riba, no ovdje nismo obuhvatili slatkovodnu akvakulturu. Ako govorim za svoje područje, mi u Bavarskoj imamo pastrve, šarane, imamo e, ribnjake sa 10.000 e, tisuća gospodarstvenika koji se time bave. Proizvodi se hrana za šarane, toplina u tim ribnjacima se dobiva se iz obnovljivih izvora energije. Sve u tom krugu funkcionira i sve to mora se povezati sa poljoprivrednim gospodarstvima. E, veterinarski e, kapaciteti, sve je to prisutno vezano za e, slatkovodni uzgoj ribe. Ono što su veliki problemi su kormorani, ptice grabežljivice i e, sve to se mora uzeti u obzir. Mi ćemo vrlo rado podržati ovo izvješće i podnijeti amandmane. Thank you. Now, uh, Mrs. Boylan. Hvala sada, gospođa Boylan. Hvala. Želim zahvaliti i izvjestitelju Drago mi je vidjeti da naglasak nije na održivosti ovog sektora, već i na odr... zaštiti okoliša i sigurnosti hrane. Znamo da akvakultura neviđenom brzinom raste i vidimo da industrija naravno želi izvući koristi od toga rasta na uštrb kakvoće hrane koju jedemo. Tako da pozdravljam vaš poziv da se organizira europska kampanja informiranja potrošača kako bi znali da li je hrana koju kupuju viske kvalitete. Glede amandmana koji smo uložili, imamo amandman e, koji se tiče potrebe za konzultiranjem zajednice, lokalnih zajednica prije nego što se uspostave e, e, farme akvakulture u mojoj zemlji u Irskoj. Imamo velike kompanije koje uz obalu postavljaju svoje farme bez ikakvog bez ikog kontakta s lokalnim stanovništvom i moramo imati jasna pravila glede e, licenci za E, rad i treba izbjeći da velike korporacije uspostave svoj monopol i dakle komunikacije, e, konzultacije lokalnih zajednica može pomoći da se očuvaju i obale, izbjegne ovaj monopol. Kao ekolog e, jako sam svjesna narušavanja okoliša koje može izazvati akvakultura glede onečišćenja obale i ugrožavanja raznovrsnosti riba imamo e, školjke koje nisu veliki zagađivači, ali losos, na primjer, izaziva veliku štetu. I neke od farmi lososa u Irskoj e, možemo vidjeti da je to narušilo e, stokove lokal, lokalnih riba, tako da bi bilo dobro da se vrši kontrola nad tim eh, akvakulturama, tako da ću dostaviti amandmane s tim u vezi kako bi se smanjio utjecaj na morski život, eh, morsku faunu i raznovrsnost eh, riba. Hvala. Sada gospođa Ekstrom. Hvala predsjednice. Najprije želim zahvaliti izvijestiti na nastu mišljenja. Ovdje se radi o jako važnoj temi i drago mi je surađivati na ovome. Najprije želim naglasiti da se ne slažemo u potpunosti sa stavkom prvim gdje se govori da Evropska unija treba povećati svoju proizvodnju u akvakulturi i istovremeno zaštiti okoliš. Mi bismo se više zadržavali na tome da sigurna hrana i zašta okoliša budu preduvjet za proizvodnju. Istovremeno morska riba se koristi za prehranu tih riba u uzgoju. Dakle, moramo imati takve stvari na umu i ponovno raditi na održivosti stokova divlje ribe. Europska unija treba promovirati održivu svjetsku trgovinu imajući odredbe o visokim e, standardima zaštite okoliša u okviru sporazuma između Europske unije i drugih zemalja, odnosno trećih zemalja u polju akvakulture i drugih industrija. Dakle, trebamo uspostaviti mjere kako bi europska akvakultura bila održiva. Želim spomenuti također nekoliko područja s tim u vezi. Treba spostarati da imamo održive izvore prehrane za ribu iz uzgoja Trebamo imati jasne tehničke standarde, stvoriti minimum utjecaja na bioraznolikost i smanjiti posezanje za kemikalijama. Što se tiče e, životinske hrane, e, imamo, moramo imati jasne ciljeve i obveze glede od drživog i odgovornog uzgoja riba. Bez toga neprihvatljivo je tvrditi da su e, proizvode europske akvakulture održivi. Zatim usvajanje najbolje moguće tehnologije, to je e, preduvjet za e, održiv, e, održivu proizvodnju i izbjegavanje bijega riba. Utjecaj akvakulture na prirodno stanište riba je potrebno dobro analizirati kako bismo vidjeli kakav to utjecaj može imati na lokalne vrste. Zatim moramo imati jasno lokalno planiranje i restrikcije glede planiranja i odnosno razvoja akva farmi. Zatim europska politika mora promovirati i poticati akvakulturu koja pruža okolišne usluge kao što su obalne lagune e, koji će biti koristi za e, prirodu i stvoriti rekreativna područja Trebamo iskoristiti ovu priliku također da promoviramo prakse u akvakulturi koji su doista održive. Imamo takozvanu RIS akvakulturu, to znači Recirculating Aquaculture System. Dakle, tu se ponovo koristi ista vode, ako se to valjano radi, e, sva, sav otpad je valjno zbrinut. No, ako ovo pitanje nije rješeno, ne možemo nazivati našu akvakulturu održivom. I za kraj smanjenje utjecaja kemikalija. Korištenje kemikalija i antibiotika u akvakulturi predstavlja opasnost za ekosustav i ljudsko zdravlje. Moj klub zastupnika vjeruje da bilo i toksini i antibiotici moraju biti zamijenjeni zdravijim, sigurnijim alternativama. Ja ću s tim svim u vezi uložiti amandmane i nadam se da će mišljenje Envija o akvakulturi biti takvo da će staviti na prvo mjesto okoliš, prehrambenu sigurnost hrane i javno zdravlje, a ukoliko potrebno i na uštrb industrije. Hvala. Hvala sad dajem riječ predsjedniku komisije. Hvala predsjednice i hvala vam što mi pružate mogućnost eh, da se osvrnem eh, na ovu temu. Prije otprilike godinu dana povjerenik Vela postavio pitanje Europskoj komisiji Europskom savjetodavnom mehanizmu na razini kako dobiti već, više hrane i biomase od oceana, a istovremeno upravljati njima na održiv način. I odgovor je bio ne iznenađujući, tu je ukazano na stalno unapređenje održivog ribarstva, ali su rekli da je akvakultura daleko najučinkovitiji i naj E, održivi način da se zadovolje potrebe planeta koji će uskoro imati 10 milijardi e, stanovnika istovremeno da se sačuva oceane za buduće generacije. Dakle, to je vodilja naše logike u promociji akvakulture. Ne samo da je evropska akvakultura e, jako, jako kvalitetna i održiva. Mi imamo skoro najbolje standarde i radimo sa državama članicama i dionicima da se uklone gran, e, granice, prepreke koje sprečavaju sektor da se razvija. Tu smo sagledali postupak e, administrativnog opterećenja pri licenciranju, zatim pristup e, prostoru i prostornom planiranju, da se vidi kako možemo dati najbolju sigurnost, poslovnu sigurnost e, ulagačima, konkurentnost e, i jednaka pravila za sve. Ova politika naravno uključuje i akvakulturu u e, u slatkovodnu akvakulturu. Došlo je od 2014. i 15. do malog smanjenja, prešlo se sa smanjeno za 4 postotka i 8 postotaka u obimu. Akvakultura je dobil, e, došla do najveće količine, dakle 1,3 milijuna tona i napred, ostvaren je napredak na terenu. Države su, članice su olakšale postupak licenciranja, usvojile su e, zasebne strukture za planiranje i za upravljanje okolišom. Sada smo na srednjoročnoj reviziji i otvorili smo i radimo dakle na promičbi akvakulture. Potreba da se vodi kampanja spomenuta. Mi imamo kampanju Farming EU, tako se zove, traje već nekoliko godina i ona je skrojena po mjeri u nekoliko država članica i nakon Španjolske prošle godine, ove godine Irska i Hrvatska će e, preuzeti ovu kampanju. No, raditi na razini država članica nije dovoljno, naravno. Dakle, idućeg tjedna i petak idućeg tjedna organiziramo seminar u odboru regija zajedno s odborom regija kako bismo naglasili ulogu regija u akvakulturi. Također je netko od govornika spomenuo značaj lokalnog razvoja. To je doista jako važna stavka akvakulture. Dakle, treba približiti akvakulturu u lokalnom stanovništvu. Ima tu puno primjera u Europskom fondu za eh, Europskom eh, pomorstvu za Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i prošlog eh, prošle godine u 11. mjesecu smo imali u Njemačkoj e, prvi seminar o tome. Tu imamo jasne integrirane sustave i radi se na očuvanju e, krajobraza. To je sustav koji je star već e, u biti više od tisuću godina i jako nam je staro do toga i to želimo promovirati. Za kraj, nije dovoljno samo inovacije, trebamo i ulaga, treba se i ulagati. Spominjani su zatvoreni krugovi, mi podržavamo istraživački rad, ali sa direktnim e, fondovima podržava se dakle i programe inovacije. Mi ne možemo biti primjeri za održivost okoliša, odnosno ako ne radimo na inovativnosti. Dakle, ovi zatvorni krugovi su jako važni, e, osobito u državama gdje ima problema s neštajšticom vode. Zatim e, ima puno novih stvari u plavom e, gospodarstvu, dakle ovdje ne govorim samo o školjkama i e, ribama, već i o algama, mikroalgama i ove godine pokrenuli smo forum za plavu bio, za plavo bio gospodarstvo i gledamo kako razvijati dodatno taj sektor gospodarstva. I za kraj također imamo platformu za ulaganje u plavu ekonomiju kako bi se više ulagalo ovaj sektor Eto, toliko za sada. Hvala. Thank you. Now I Hvala. Sada dajem riječ izvjestitelju gospodin Gambus za zaključak. Hvala. Zahvalio bih svima na vašim doprinosima. Imamo ovdje zajednički nazivnik koji se može sažeti, a to je da je ovo pitanje jako važno. Mi moramo se usredotočiti e, i držati na umu utjecaj koji akvakultura ima na lokalne, lokalno stanovništvo. E, politika za akvakulturu mora biti povezana sa održivim razvojem, s kvalitetom, također i zamisli e, kružnog gospodarstva. Također važna je lokalna proizvodnja i poveznice sa lokalnim regionalnim vlastima. Nismo baš e, govorili o povećanju proizvodnje. I e, osiguranjem da olakšamo uvjete za poduzetnike, ali moramo se biti sigurni da proizvodnja bude E, održiva i tu treba naći pravu ravnotežu. E, što se tiče slatkovodne akvakulture i kao što je rekla gospođa Miller, to vidimo i na drugim mjestima, ponekad zaboravljamo da postoji taj tip e, slatkovodne proizvodnje. Ponekad sjeverne zemlje zaboravljaju na šumske požare u, na Mediteranu i moramo na to misliti, ne koncentrirati se samo na naše lokalne uvjete, već imati na umu i druge vrste proizvodnje. Dakle, moramo sve to imati na umu kad budemo išli kroz amandmane. Hvala lijepa, hvala lijepa svima na doprinosima i rado ću surađivati s vama na ovim amandmanima. Hvala. Sada ću objaviti novi rok za amandmane, to je 31.1. u 11 sati ujutro. Sljedeća točka na dnevnom redu, ali podsjetit ću vas, u 11.15 imamo ministra e, zdravstva iz Bugarske. Dakle, provedba instrumenta ZPP-a za mlade poljoprivrednike u EU nakon reforme iz 2013. Dat ću riječ izvjestiteljici gospođa McGuinness. Hvala gospođo predsjedateljice. Moje izvješće je dosta sažeto, ima šest e, stavaka. E, znamo da nam je potrebna nova generacija mladih poljoprivrednika. Situacija je različita u državama članicama, ali cilj je povećati broj mladih poljoprivrednika i ovaj, ovo izvješće bavi se e, potrebama mladih poljoprivrednika i ZPP-a moramo osigurati da oni imaju potrebno znanje i vještine za održivu poljoprivredu i ključni stavak je po mom mišljenju stavak 5 gdje govorimo o potrebi za sukladnosti između europske dimenzije i onoga što države članice mogu učiniti vezano za zakone o nasljeđivanju i oporezivanju, a to olakšava prenos između generacija i mislim da je to apsolutno ključna stvar. A zadnji stavak u izvješću govori o holističkom pristupu, a to je e, olakšanje pristupa zemlji mladim poljoprivrednicima, ali također da im se da pristup e, financijama i e, službama za savjetovanje, ali također oni bi, svi bi trebali imati jednake usluge kao i oni koji žive u urbanim područjima, to se tiče socijalnih usluga. Zanimaju me naravno komentari kolega, ovo je naše mišljenje iz Agrija, ali e, znam da je to prioritet e, za komisiju, a mislim da je i za države članice. E, time bih e, zaključila svoje izlaganje i radujem se vašim komentarima. Hvala. E, gospođa Gentile. A ja ću samo kratko. Ovo pitanje je jako važno, pogotovo ako želimo rast u Europi i razvoj u Europi i to na održivi i uključivi način. Nove generacije koje se počinju baviti poljoprivredom. To treba promovirati. Postoje tisuće mladih ljudi koji bi mogli naći tu nove prilike i koji mogu tako postati neovisni i temeljiti svoj život na tome. Naravno, oni moraju steći određene vještine, pogotovo zbog toga što je poljoprivreda sve više inovativna, temelji se na novim tehnologijama i poljoprivreda nije kao što je nekad bila, sad je visoko profesionalizirana, ovi novi poljoprivrednici su upravitelji svojih poduzeća i naravno ZPP morate uzeti u obzir a to i uzima. Imamo omnibus, a to znači da je pristup kreditiranju lakši, pristup e, osposobljavanju obuci, e, edukaciji je lakši. I također e, potrebno se prilagoditi tu fluktuacijama na tržištu. ali e, budući da se promijenila uloga poljoprivrednika moramo osigurati da im se još više olakša pristup e, kreditima, ali također da se olakša promjena vlasništva i moramo se odmaknuti od proturječnosti koje smo naslijedili iz prošlosti. A ako želimo modernu poljoprivredu, moramo osigurati da mladi ljudi imaju pristup toj profesiji. Hvala. Gospodin Dorman. Eh, Miljøudvalgets eh, indstilling. Vi ser i de her år, at der kommer mere og mere što se tiče odbora za zaštitu okoliša i odbora Agri, postoji neravnomjernost između urbanih i ruralnih područja, iako moramo uspostaviti ravnotežu u našim zemljama po tom pitanju. Isto tako moramo se pobrinuti da sastav stanovništva ne bude u cijelosti narušen. U ruralnim područjima i u poljoprivredi važno je da mladi tamo ostaju, da se ne sele u gradove. Stoga podržavam zahtjeve da se u poljoprivredi primjenjuje najsuvremenija tehnologija. E, nove, mladi poljoprivrednici su navikli na tu suvremenu tehnologiju. Poljoprivredu u cijelosti treba osuvremeniti, treba se koristiti više e, uređaja informatičke tehnologije i mladi ljudi e, moraju postati svjesni toga da im ta gospodarska grana nudi isto toliko mogućnosti kao i druge gospodarske grane resursi se mogu na taj način poštedjeti, zaštita okoliša također i kvaliteta života, ono što je vrlo bitno. Trebaju nam jedinstvena pravila igre za sve države članice i jednake uvjete za sve. Hvala. Thank you. Now, Mrs. Müller. Innerhalb Europas äh, beträgt der Anteil der äh, Poljoprivrednici koji su stariji od 65 e, e, godina, ima ih 1,31%, odnosno mlađih od 65 godina ima ih 1,31%, a u Njemačkoj 6,5%. To je zato što banke uskraćuju kredite poljoprivrednicima i socijalno osiguranja koja im se nude također nisu najkvalitetnija. Stoga je vrlo važno da nove generacije budu upućene u e, poljoprivredne prakse, da, ih se, da steknu vještine vođenja poljoprivrednih gospodarstava, e, nešto što starije generacije određuju kao gubitke i smatraju negativnim. Upravo te prepreke mi bismo trebali pokušati prebroditi našim izvješćem. E, poljoprivrednici se moraju dodatno školovati, dodatno educirati. Trebalo bi ih zainteresirati za život na selu, trebali bi uvidjeti koje su sve pozitivne strane e, poljoprivrednog djelovanja i dugoročno će to stvoriti pozitivan imidž. E, poljoprivredna gospodarstva se nikada ne kritiziraju jer e, čim pozitivno posluju svi gledaju pozitivno. Podržavamo ovo izvješće, hvala e, Mered na ovim pojašnjenjima. Ja ću podnijeti nekoliko amandmana. Hvala. Sada gospodin Hosling. Ja želim zahvaliti zastupnicima Guinness. U načelu moramo reći da moramo ponuditi mladim poljoprivrednicima perspektivu života na selu, ako će uistinu moći živjeti od tih prihoda. Trenutno perspektiva nije baš jako pozitivna. Prihodi poljoprivrednika u malim gospodarstvima su ispod polovice prihoda u drugim branšama. E, to ne možemo reći tako da ćemo poticaje povećati, već im pružiti dugoročnu perspektivu. I dio toga je da moraju živjeti u ruralnom području u kojem se isplati živjeti. Dio toga je zajednička poljoprivredna politika i ruralni razvoj. Ako želimo pridobiti mlade poljoprivrednike, moramo ih školovati, moraju se stručno usavršavati, Drugim riječima, morali bismo više naglaska staviti na održivost, na ekološku poljoprivredu. Mislim da idemo previše u smjeru proizvodne tehnike, a premalo u smjeru poljoprivrede koja je šire postavljena i uključuje ekološku perspektivu. Najbitniji kriterij je, zvuk se već spomenula, a to je kada mladi poljoprivrednici se žele uključiti u poslovanje, cijene zakupa su previsoke, one su posljednjih godina jako, ako narasle. I zato mladi poljoprivrednici se uopće ne mogu pojaviti na tržištu. Pristup tržištu im je onemogućen. E, stoga ne možemo sve pripisivati dobnoj granici. Moramo svim novim poljoprivrednicima dati šansu. Možda netko odluči sa 44 godine ili sa 64 godine postati poljoprivrednikom i zato im moramo pružiti priliku. Svi koji uđu u poljoprivredu su dobit za poljoprivredu, podržavamo ovo izvješće. E, mi ćemo podnijeti neke amandmane kod ove vrlo važne teme za budućnost poljoprivrede. Hvala. Sada Komisija, gospodin Vasko. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Mi iz komisije pozdravljamo ovo izvješće i također doprinose ovog odbora izvješću koje će se finalizirati na odboru Agri. Kao što su mnogi od vas svjesni, komisija je 29. studenog usvojila komunikaciju o hrani i poljoprivredi i ovdje naglašavamo važnost generacija u poljoprivredi i komisija je jasno potvrdila, povjerenik je to ponovio mnogo puta, obnova generacija i podrška mladim poljoprivrednicima je središnji element buduće zajedničke poljoprivredne politike potvrdio bih još jedan važan element iz naših komunikacija, to je činjenica da prijelaz prema modernijem i održivijem sustavu poljoprivrede mora ići rame uz rame sa obnavljanjem ljudskog kapitala, dakle ljudi koji rade u tome. Dakle, ovaj prijenos znanja i mora e, novo znanje koje se generira i nova, novi probici u poljoprivredi mogu jedino biti mogući ako u isto vrijeme obnovimo i generacije ljudi koji rade u tome i kako bi se što više mladih poljoprivrednika uključilo. I dokazi pokazuju da mladi poljoprivrednici su sve više zainteresirani i u mogućnosti koristiti nove prakse, nove tehnologije koje su više povoljne za okoliš i mislimo da ta dva elementa ne smiju biti odvojeni i u tom smislu pozitivno je što ovaj odbor o tome razgovara. E, za kraj dvije točke. Jedna je ta da trenutno u trenutačnom ZPP-u već imamo mnoge alate za podršku mladim poljoprivrednicima, ali postoji konsenzus e, da ti alati moraju biti učinkovitiji. I to je jasno objašnjeno u našoj komunikaciji i naravno pozdravljamo i ideje Europskog parlamenta kako bismo imali učinkovitije alate koji su prilagođeni potrebama mladih zajednica. Zadnji element e, koji se jako dobro održava u ovom izvješću, a također u našoj komunikaciji je taj da usprkos e, svom trudu koji možemo učiniti na europskoj razini moramo uzeti u obzir da važni elementi koji utječu na mlade poljoprivrednike, e, o tome se odlučuje na razini država članica. E, važno je pitanje upravljanja zemljom, e, oporezivanje, teritorijalno planiranje, nasljedni zakon i tu postoje određene prepreke, a odluke o tome se donose na nacionalnoj i regionalnoj razini. U tom smislu podržavamo prijedlog parlamenta koji je u skladu s načelima u našoj komunikaciji, a to je da moramo uložiti trud da imamo bolje sukladnost između onoga što radimo na razini Europske unije i na nacionalnoj razini. Mislimo da opći pristup koji predlažemo u budućem ZPP-u, gdje ćemo pokušati imati bolje ciljani sustav za podršku poljoprivrednicima dok uzimamo u obzir subsidijarnost i ulogu država članica kako bismo dizajnirali posebne mjere prilagođene određenim teritorijima. Mislimo da bi taj novi model mogao donijeti ploda u području stimuliranja obnavljanja generacija i pomoći mladima da nadiđu te prepreke ulasku u poljoprivredni sektor. Hvala lijepa. Hvala, gospođa Meginis, izvolite. Hvala. I hvala kolegama na vrlo konstruktivnim komentarima. Ovo je jako važna tema. Mislim, što, ovo što je rekao gospodin Housing, što se tiče proizvodnje i održivosti, mislim da prvi stavak govori o tome što ste rekli, ali rado ću prihvatiti amandmane tekstu jer svi idemo u istom smjeru. Jedno od pitanja što mislim da treba više vidljivosti u izvješću tiče se mladih žena i mladih muškaraca. Jer mnoge države članice, kad kažemo mladi poljoprivrednici, misle na muškarce, ali u Irskoj e, postoji jedna skupina žena koja se sastaje danas u, u Irskoj i bave se njihovom budućnošću u poljoprivredi. Istekla sam dojam iz dijaloga s poljoprivrednicima da, kao što je komisija rekla, mladi farmeri, poljoprivrednici su više voljni e, baviti se novim tehnologijama i paziti na okoliš. također i žene donose tu perspektivu i mislim da se to treba odražavati u izvješću. Također, pitanje ovog rigidnog sustava podrške e, poljoprivrednicima diskriminira po pitanju dobi i neki su tu na gubitku, a to je šteta i mislim da to treba uzeti u obzir. E, drugi krug komentara tiče se budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. Bila sam e, nedavno na tehničkom sastanku vezano za komunikaciju od komisije i zamolila bih kolege da detaljno to prouče, jer sviđa mi se kamo to smjera, sada kad malo bolje razumijem Dakle, fokusira se ne na sukladnost, već na rezultate. Dakle, poljoprivrednicima ne trebamo govoriti što ne smiju učiniti, već e, ih treba pitati da donose rezultate na pozitivan način. U tom kontekstu je fokus na mlade poljoprivrednike mora dati državama članicama određenu fleksibilnost da vide trebaju li činiti više ili manje za mlade poljoprivrednike, jer tu postoje razlike između država članica i kako povezuju instrumente na razini Europske unije sa instrumentima na razini država članica. E, radujem se vašim amandmanima, mislim da je rok sljedeći četvrtak u 11 sati i važno je da ovaj odbor ima snažan input u naše izvješće o poljoprivredi i rado ću surađivati s kolegama, uskoro ćemo imati sastanak izvjestitelja u Sjeni. Hvala. Hvala lijepa. Rok za amandmane je prvi drugoga u 11 sati. Hvala. Možemo sada pozdraviti za nekoliko minuta bugarskog ministra. <clears throat> Uh, let me say hello to the minister. Welcome for Dopustite mi da pozdravim ministra. Dobrodošli. Drago nam je da ćemo razmijeniti gledišta i evo odmah vam dajem riječ. Izvolite. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, zahvaljujem na vašem interesu za prioritete na području zdravstva Bugarskog predsjedništva Vijećem Europske unije. Čast mi je preizložiti vam naš program pred odborom ENVI, odborom za zaštitu okoliša, javno zdravstvo i sigurnost hrane. Bugarska je preuzela predsjedanje Vijećem u kritičnom trenutku za Europsku uniju. Budući razvoj Europske unije ovisi o ishodima rasprava koje će se voditi tijekom sljedećih mjeseci. Moramo odabrati pravi način i stoga moramo analizirati što smo postigli do sada, koji su izazovi, koje pogreške smo počinili kako bismo utrli put prema budućnosti. Za Bugarsku je važno da Europska unija zadrži svoje jedinstvo. Moramo zadržati Europsku uniju ujedinjenu i snažnu. Naš moto našeg predsjedanja je zajedno smo snažniji. Naš pristup je konsenzus, kompromisi i suradnja. Mi smo za Europsku uniju u kojoj postoji gospodarski rast i on je alat za socijalnu jednakost, blagostanje građana svih Europske unije. Radit ćemo za Europu stabilnosti, solidarnosti. Moramo zajamčiti mir europskim građanima i njihovim susjedima. Danas ću predočiti naše prioritete u području zdravstva i odgovoriti na vaša pitanja. Tijekom sljedećih mjeseci raspravljat će se o budućem financiranju politika Europske unije i o ključnim područjima buduće suradnje. Mislim da Ujedinjena Europa je nezamisliva bez ključnih vrijednosti kao što su zdravlje, edukacija i kultura. Neovisno o razlikama koje postoje u sustavima država članicama, suradnja na ovim područjima na razini EU-a, potrebe za harmonizacijom, bi stvorila velike prednosti za europske građane u svakodnevnom životu. Koje su područja zdravstva na kojima je Europska unija se angažirala do sada aktivnim porukama, aktivnim e, inicijativama i zakonima? Na razini EU-a postoji pravni okvir za slobodno kretanje pacijenata u cijeloj Europi. To je direktiva 20 12 24 Također, direktiva o, o prekograničnom ostvarivanju prava pacijenata, uključujući elektronička rješenja i uz aktivnu potporu komisije postoji mreža visoko specijaliziranih bolnica, e, europska referentna mreža, e, ekspertiza svih nacionalnih agencija za lijekove koje koordinira Europska agencija za lijekove, radi na lansiranju inovativnih lijekova, e, provjerene sigurnosti i učinkovitosti. Također se želi osigurati farmakovigilancija, to je e, uredba iz 2004. 726. Što se tiče cjelovitog okvira zakonodavstva, uključujući direktive i uredbe, uključujući pedijatrijske lijekove, e, lijekove, takozvane lijekove siročad, Imamo također zakonodavstvo o odobravanju lijekova, stavljanju lijekova u promet na tržište, o kliničkim ispitivanjima iz 2014. o također medicinskim uređajima za in vitro diagnostiku, uredba 27456 i 2746. E, Postoji regulatorni okvir za tkiva, organe i stanice, donacije organa i transplantaciju. Postoje mnoge prilike na unutarnjem tržištu za slobodno kretanje liječnika i pacijenata i za razmjenu iskustava. Mehanizmi za zajednički koordinirani odgovor od svih država članica su uspostavljeni kako bi se, kako bi se spriječilo prenošenje zaraznih bolesti i prekograničnih prijetnji. Ti mehanizmi se pouzdaju u nacionalne ekspertize i upravo stoga je od presudne važnosti da se ta ekspertiza promiče razvija u svim državama članicama, da postoji komunikacija i suradnja na razini cijele EU. To je način osiguravanja pravilnog funkcioniranja zdravstvenih sustava politički dokumenti, zaključci vijeća, rezolucije Europskog parlamenta ističu važnost politika za e, mjere suzbijanja zaraznih bolesti, također prevenciju kardiovaskularnih bolesti, dijabetisa i sl. Pokušavamo e, riješiti e, alkoholizam, pušenje, E, i promicati zdravu prehranu. Sve to iziskuje zajedničke napore na razini EU-a. E, zakonodavstvo EU-a na području zdravstva sadrži mnogo političkih poruka u zaključcima vijeća, rezolucijama Europskog parlamenta. Sve to daje snažan poticaj inicijativama na europskoj i nacionalnoj razini. Rasprave na europskoj razini su vrlo važne obzirom da su to prilike za razmjenu iskustava, najboljih praksa. Možemo učiti jedni od drugih. Možemo se nadograđivati na ekspertizu svih država članica. Što se tiče e, modela dobrih praksi, i imamo i bijenalni zdravstveni program koji doprinosi ovoj suradnji. On se pokazao kao koristan instrument za poticanje inicijative na području zdravstva. Provedba je svake inicijative i pravnog akta, uključujući europske, zahtjeva da one koji ih provode ne samo da budu dijelom tog procesa od koncepata do provedbe, već da preuzmu vodeću ulogu. Zdravstvena skrb je istinu dodana vrijednost EU-a koja je najopipljivija prosječnim građanima istodobno Europa se mora kretati više u smjeru inovacija i tržišnog natjecanja. Inicijative na području zdravstva Europske unije trebaju e, biti pokretane ne samo poticanjem inovacija u industriji, već i potrebama zaštite zdravlja ljudi. Koji god projekt da se pokrene na tržištu vezano uz lijekove, hranu, moramo biti svjesni koje posljedice sve to ima po zdravlje ljudi. U protivnom riskiramo izgubiti najvrednije povjerenje ljudi u cijeli sustav. Podsjetit ću vas da potreba osiguravanja visokog standarda zdravstvene skrbi je ugrađena u ugovoru o funkcioniranju Europske unije u članku 114 kada poduzimamo inicijative na unutarnjem tržištu ta obveza je nešto što koji svi moramo poštivati i komisija, parlament i vijeće. Ovo je kontekst u kojem mi smo planirali naše prioritete za zdravstvenu skrb. Mi smo iznimno svjesni tog konteksta i upravljat ćemo rasprave tijekom sljedećih šest mjeseci. Tijekom predsjedanja mi ćemo odrediti dva prioriteta kod dviju e, važnih političkih tema. Zdrava prehrana za djecu i potreba postojanja učinkovitih farmaceutskih proizvoda po pristupačnim cijenama. E, zdrava prehrana za djecu je nešto što je vrlo važna tema, tema koja se tiče rasprave o budućnosti Europe. Budućnost konkurentne Europe nezamisliva bez zdrave, dobro educirane mlade generacije. Sa perspektive zdravstvene skrbi naglasak se stavlja na e, zdravu prehranu djece. Postoje ključni dokazi da je hrana vrlo važna za zdravlje djece. Zdrava prehrana sprečava širenje bolesti i u Europi i u svijetu. E, Prelvanili smo e, raspravu o prehrambenim navikama djece i o učincima zdrave prehrane po njihov psihološki i fizički razvoj. Govorit ćemo o hrani koja ne samo da mora biti sigurna, već i zdrava. E, promicanje hrane namijenjene djeci, tradicionalne prehrane u Europi i potrebu da sačuvamo raznovrsnu prehranu. Zdravlje djece je ulaganje u zdravo stanovništvo, buduću aktivnu radnu snagu. Mislim da će ta rasprava ojačati zdravstvenu perspektivu u raspravi o prehrani i hrani i u okviru buduće zajedničke poljoprivredne politike. Uspjeh preventivnih politika ovisi o dostupnosti na tržištu i o i o ponudi hrane koja je povoljna i koja je zdrava. To je prioritet na kojem bi trebali surađivati i poljoprivreda i zdravstvo. E, šestog veljače planiramo sastanak stručnjaka, isto tako kao i rasprave 22. lipnja na tu temu. Naš drugi prioritet je sve relevantnija tema farmaceutskih proizvoda. Fokusirat ćemo se na učinkovitost u dva aspekta. Učinkovitost terapija te troškovna učinkovitost javnih troškova. Europa je dokazala da sadašnji regulatorni okvir podržava inovacije i jamči sigurnost pacijenata. Zadržavajući taj balans je ključ za povjerenje građana i upravo zato taj zdravstveni aspekt mora biti glavni dio naših rasprava vezanih uz farmaceutske proizvode. Neprihvatljivo je da tržište, posebice unutarnje tržište EU-a, bude izgovor za probleme i krize vezane uz farmaceutske proizvode. Mi ćemo pokrenuti tu raspravu o kvalitetnim terapijama, učinkovitim terapijama i pristupačnosti lijekova na razini stručnjaka na konferenciji koja će se održati 6. ožujka u Sofiji kao i na raspravi na neformalnom vijeću ministara zdravstva 22. i 23. travnja. Sve su to teme koje su od velikog interesa E, ne samo za ministre zdravstva, već i za Europski parlament. Kao su zakonodavac pretpostavljam da je Europski parlament zainteresiran za zakonodavne prioritete vijeća. Mi ćemo odrediti prioritete na jedinom zakonodavnom dosjeu koji je trenutno otvoren u zdravstvenom sektoru, a to su e, izmjene nadopune uredbe o EMI e, iz 2004. godine Prvi datumi za trijalog s Europskim parlamentom su već određeni. Ti trijalozi su bili vrlo plodonosni. Prvi sastanak je bio vrlo koristan i postoji šansa da se ta rasprava uskoro završi. Taj dosjedio takozvanog općeg paketa. Nadam se da ćemo moći ostvariti napredak na cijelom dosjeu i ostvariti kompromis sa Europskim parlamentom. Komisija je najavila da će uskoro biti da se novi zakonodavni prijedlog u području procjene zdravstvene tehnologije kao i inicijative vezane uz cijepiva. Ako se to dogodi, Bugarska će predočiti te prijedloge vijeću i pokrenuti raspravu i na tu temu. Međutim, želio bih istaknuti sljedeće. Kvaliteta europskog zakonodavstva je ono što je za sve nas najbitnije. Stoga vas pozivam kao sudionike u zakonodavnom postupku da doprinesete konstruktivnoj raspravi na temelju konkretnih odredbi koje se temelje na onome što piše u konačnom tekstu. Opće rasprave na temelju zajedničkih pretpostavki nije prihvatljiv pristup, moramo uzimati u obzir rezultate rasprava na nacionalnoj razini. Morali bismo uzimati u obzir reakcije stručnjaka država članica, procjene na učinak, procjene učinka na e, zdravstvene nacionalne sustave. Dakle, naša početna predpostavka u svim raspravama će biti perspektiva europskog zdravstva, te su rasprave od presudnog značenja za budućnost Europske unije. Nadam se da možemo računati na vašu podršku tijekom sljedećih šest mjeseci. Hvala na pozornosti. Hvala ministre Ananijev. Hvala što ste došli i hvala na ovoj raspravi. I dopustite mi sada da dam riječ za prvi krug pitanja. Zastupnik Lize, hvala lijepa. Zahvaljujem ministru na pojašnjenjima. Nadovezat ću se na dvije stvari koje ste vi spomenuli uvodno i na nešto što je također vrlo bitno. Što se tiče EME, baš smo jutro svodili raspravu u parlamentu, postoji velika razočaranost načinom na koji je vijeće donijelo odluku o premještanju sjedišta EME. E. No nećemo sada otvarati ponovno tu raspravu, već Amsterdam prihvatiti, ali molim vas pripremite se da e, vijeće nam mora e, izraditi jednu tvrdnju da takav postupak u kojem se određuje ždrijebom o nekom tako važnom važnom pitanju, a parlament to mora samo odobriti, da se to više nikada neće dogoditi. Mi bismo vrlo rado unaprijed znali kakav će biti postupak. Nadam se da su vaši suradnici pratili raspravu koju smo vodili jutros, te vas molim da se pripremite na tu izjavu. Drugo je e, procjena zdravstvene tehnologije. E, ja bih vas molio da se tome predate malo više. Sljedeći tjedan se pojavljuje prijedlog. 31. će biti predočen. Bilo bi dobro da predsjedništvo vijeća odmah započne sa konkretnim radom na tom prijedlogu. Nećemo imati sigurno konačno, konačno, konačnu suglasnost u prvoj polovici godine, ali bi vijeće trebalo već sada početi raditi i određivati termine. Što se tiče veterinarskih lijekova, podržavam vas veterinarski lijekovi, ja vas pozivam da se pokušate dogovoriti sa parlamentom. Nama je to vrlo bitno, vijeće to do sada nije shvatilo. Molim vas da pogledate taj dosje i pokušate da ishod bude pozitivan. U tekstu vijeća i tekstu komisije piše da antibiotici u veterinarskoj medicini se moraju registrirati i dokumentirati. No, smisao toga može biti samo da mi zapravo treba imati što je moguće manje antibiotika uvek kod veterinarskih lijekova. To u tekstu vijeća ne piše. A to nema smisla imati tako opširnu dokumentaciju i zahtijevati ju, a na kraju uopće nije bitno što piše u njoj. Cilj mora biti smanjiti primjenu antibiotika u veterini. I posljednja točka u izvješću, e, se Grostet, se govori o tome koliko puta Europski parlament zahtijevao da se pronađe rješenje za nove tvari. Svakog tjedna umiru ljudi. Nedavno je gostovao jedan e, profesor sa sveučilišta i on je potvrdio da ljudi umiru zato što ne mogu doći do antibiotika, do, do antibiotike. Druge rječima trebaju nam nove tvari. I upravo zato Europska komisija mora izraditi jedan za novi zakonodavni prijedlog. I ja vas molim da vi podržite taj naš zahtjev. Moramo nešto poduzeti jer u protivnom će još više ljudi svakodnevno umirati zbog tog problema. Hvala lijepa. Hvala. zastupnice Zondres. Hvala lijepa. Hvala ministre. Imam novi, imam jedan drugi sastanak u podne, pa neću moći saslušati vaše odgovore, ali moj tim će sigurno pribilježiti, jer me baš zanima što ćete reći. Moram vam reći da se slažem sa eh, zdravstvenim prioritetima bugarskog predsjedništva, kao što piše u ovom radnom dokumentu. E, to su vrlo dobri prioriteti. Morate e, biti svjesni kako su kako se to povezano sa problemom antimikrobne rezistentnosti, zbog koje ljudi umiru, jer su razvili otpornost na antibiotske lijekove. E, I tvrdi se da čak više ljudi umiru od toga nego od karcinoma. No čini se da na vijeću postoji nevoljkost da se ostvari napredak po tom pitanju i kao da postoji otpornost da se smanji uporaba nekih od tih lijekova. Molim vas budite svjesni toga jer je potencijalni učinak pozdravlja ljudi e, poguban. E, novi antibiotici, ali u prikladnoj mjeri. Na razini EU moramo ograničiti primjenu tih lijekova u veterini i u hrani za životinje. To je globalna prijetnja koju samo Europska unija ne može pobijediti. E, prehrana kod djece, vrlo je bitno da ste to uvrstili u vaše prioritete. Zdravlje u budućnosti ovisi o zdravlji današnje djece, a pritom je vrlo važno što jedu. Moramo pogledati kako smanjujemo E, upotrebu prezasičenih masti i e, slatkih pića i masti. Moramo govoriti o pedijatrijskim lijekovima. To pitanje ima veliki utjecaj na naša društva, poput tržišnog natjecanja, također pristupačne cijene lijekova, vi ste naglasili da postoji problem manjka u smislu pristupa nekim lijekovima. Moramo razviti članak 89 iz direktive 2183 o obvezi javnih usluga za proizvodnju lijekova. Oni, se, oni moraju osigurati da imaju dostatnu opskrbu i moraju osigurati pristup lijekovima, no naravno da moramo nešto napraviti. Također bih naglasio, naglasila bih da sljedeći tjedan dolazi prijedlog komisije koji će obuhvatiti neke od naših zabrinutosti u smislu poboljšanja kvalitete lijekova, to se tiče istraživanja, kako možemo riješiti te prioritete i kako možemo povezati održivo sa zdravstvenom skrbi Moramo se pobrinuti da naši građani imaju pristup lijekovima, jer na posljedku to je svrha tog prijedloga. Pa kao što je zastupnik Lise rekao, želimo e, pristan prijedlog vijeća i želimo ostvariti opipljive rezultate. Ne radi se samo o tome da poboljšamo postojeću mrežu ili skoordiniramo bolje strategije, ne. Moramo pokušati ostvariti naše ciljeve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 moram se referirati na neke konkretne teme. E, antimikrobna rezistentnost. Taj problem postoje sve prisutniji u Europskoj uniji. Sigurno ste upoznati sa time i to je jedna od velikih opasnosti po javno zdravstvo. Europski centar za bolesti prati situaciju i izvješća tog centra pokazuju kriznu krizno stanje. Ja bih pitao u kojoj mjeri će bugarsko predsjedništvo e, shvatiti taj problem kao prioritet. Ne radi se samo o ljudima, već i o životinjama. Možemo li rad na veterinarskim lijekovima privesti kraju jer e, antimikrobna rezistentnost je ovdje i u tom području ključno pitanje. Što se tiče stočarstva, e, antibiotici se jako često primjenjuju i kod profilakse i kod liječenja životinja koje su oboljele. No postoje i signali da antibiotici unatoč zabrani i dalje se koriste kao stimulans rasta kod životinja. Već se vode rasprave o tome. Ja bih jako želio naglasiti da nam je vrlo bitno produbiti rad na toj temi i privesti ga kraju tijekom sljedećih mjeseci. Sljedeće pitanje, postoje li planovi za praćenje epidemiologije? Naprimjer, imali smo slučajeve kod kojih antibiotici nisu više djelovali. Hvala, zastupnik Hojtema, izvolite. Hvala predsjednice. Ja ne želim ponavljati ono što su rekli kolege, no doista što se tiče kluba zastupnika Aldeja jako je važno ovo. O dvijema stvarima govorim. Kao prvo, pristup e, lijekovima, što je već opisano, a moje pitanje je sljedeće. Dakle, što predsjedništvo može poduzeti kako bi radilo sa Europskom unijom, kako bi došlo do boljeg bolje dostupnosti lijekovima i da se poradim malo na poslovnom modelu kako bi se puno povoljnije moglo kupiti lijekove koji su nam na ponekad e, očajno potrebni. I drugo, za moj klub zastupnika jako je važno da sada sukladno sa situaciji e, sa Emrom radimo, da vidimo što se može tijekom vašeg predsjedništva poduzeti po tom problemu. Thank you. Po pitanju antimikrobne rezistentnosti. Dakle, hvala. Hvala zastupnica Konečna. Hvala predsjednice. Ministre, uvaženi kolege. Evo biti postavljamo stalno isto pitanje, isti problem. Dakle, pozdravljam činjenicu što je nakon godinu i pol dana bugarsko pre... nakon godinu i pol dana tišine bugarsko predsjedništvo se odvažilo i želi se baviti veterinarskim lijekovima. Mi smo u Europskom parlamentu odradili svoj dio posla dosta hitro. Sad očekujemo vijeće da djeluje i doista vjerujem da će bugarsko predsjedništvo uspjeti ostvariti znatan napredak po tom pitanju kako bismo mogli dalje to progurati kroz trijalog i da se barem zakonodavni dio odradi. Tako da vam želim puno uspjeha i drago mi što ste to spomenuli, ministre. Drugo, uredba HDA koja treba, koju treba idućeg tjedna komisija objaviti. Ja bih meni bi bilo drago da Bugarska svoje predsjedništvo uzme jako ozbiljno zaozbiljno i da pokuša ostvariti konsenzus među državama članicama kako bismo priveli kraju ovu uredbu do kraja godine. Jer ovdje se radi o jako važnom dosijelu, o tome se dugo govorilo i bit će od iznimnog značaja za vijeće da se kvalitetno surađuje i zahvaljujući bugarskom predsjedništvu nadam se da ćemo uspjeti naći neke puteve do ostvaranja konačnog cilja. Nadam se da to nećemo imati samo konferencije, seminare i radionice, već e, se nadam da ćemo doći do pravog konsenzusa između 27 država članica Europske unije kako bismo u Europskom parlamentu imali jasnu viziju budućnosti i mogućih napredaka. Dakle, što se tiče uredbe o HDU, nakon njezna objavljivanja idućeg tjedna, nadam se da ćete doista moći odigrati ulogu važnog posrednika i dionika koji će omogućiti da se to zaključi ove godine. Hvala. Hvala vam, imamo još dva govornika na popisu. Gospođa Kadenbach. Srdečno hvala na vašim pojašnjenjima. Kao što ste vjerojatno primijetili, nama je jedna tema posebno važna, to je upravo to pitanje antimikrobne rezistencije. To su i pokazala javljanja za riječ, pa ću vas i ja pozvati da tijekom vašeg predsjedanja se posvetite toj složenoj temi. Očito da je to planirano trenutno. Postoji i drugi akcijski plan komisije, a u stvarnosti postoji obećanje e, da će se početi primjenjivati akcijski planovi država članica, a vi znate da barem do sada nismo još došli do funkcioniranja provedbe u svim državama članicama i to je prijetnja koja postoje sve prisutnija, posebice kada vidimo da postoje infekcije koje se ne mogu tretirati e, antibioticima i e, one su uzrok 7000 smrti godišnje koje se to, bez toga ne bi dogodile. E, to je manje ljudi koji poginu zrakoplovnim nesrećama. E, stoga e, mislim da e, ne smijemo biti tako nemarni prema toj temi. Ovaj pristup One Health je nešto o čemu treba razgovarati sa drugim ministrima zdravstva, ali ćete riješiti taj problem samo uskom suradnjom između onih koji su odgovorni i za zdravstvo, i za stočarstvo, i za zaštitu okoliša. Samo takvom suradnjom možemo nešto ostvariti. I drugo, u vašim pojašnjenjima ste rekli, ako sam dobro razumjela, mi kao parlament moramo po pitanjima zdravstva prihvatiti nacionalne odluke. Naravno da to činimo ako su te odluke kompatibilne sa načelom subsidijarnosti. No mislim da e, članak 68 jasno definira u kojem području jesu nadležnosti, u kojem području je potrebna suradnja između nacionalnih donositelja odluka i Europske unije. Mislim da i ovdje možemo generirati dodanu vrijednost za Europsku uniju i to mora biti u prvom planu i to očekujem i od vašeg predsjedništva. I još treća točka. Nešto što je meni vrlo bitno je zdrava prehrana djece. Možete li nam opisati kako vi zamišljate E, tretman pesticida u budućnosti. Mi smo mnogo razgovarali o glifosatu u parlamentu. Ne radi se samo o narušavanju biološke raznolikosti, već i po, e, to je opasno po ljudi. Hvala. Sada dam reč gospodinu Kovačevu. Hvala, predsjednice. Ministre, Želim dobrodošlicu na sastanak našeg odbora. Vama osobno i vašoj ekipi želim puno uspjeha tijekom predsjedništva. Ne samo ja, već i brojni kolege, kao što su gospođa Kadenbach i mnogi drugi, govorili su o kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi i njezi. I zato se govori ovdje o pristupu i dostupnosti lijekova. A što je s certifikatima o dodatnoj zaštiti? Ovdje se govori o produženju e, dozvole za patente. Europska komisija je prošle godine govorila o certifikatima za generičke lijekove. Također je bila javna rasprava o tim certifikatima. Nadam se da će Europska komisija iznijeti prijedlog kako bi se promijenilo zakonodavstvo. Ministre, znate da je cijena generičkih lijekova znatno niža jer ostali lijekovi su zaštićeni Ako budemo imali takve mogućnosti, onda ćemo od prvog dana imati jeftinije lijekove i njezi za pacijente. Dakle, što vi možete poduzeti kako bi došlo do što većeg broja slučajeva u kojima će se E, odustati od e, zaštite patentima ljekovima, ljekova. Hvala vam. Ministre, ja ću biti zadnja koja će vam postaviti pitanja i zaključit ću pitanja. Dakle, veliko mi je zadovoljstvo vidjeti da su prioriteti vašeg predsjedništva takvi da uključuju i zdravlje djece, te da ćete imati idućeg mjeseca konferenciju o e, prehrani kod djece. Kao što znate, e, imamo cilj za borbu protiv pretilosti djece od 2020. Dakle, vrijeme istječe. Isto tako se radi na obustavljanju reklamiranja E, loše hrane po školama. Dakle, koji će biti vaš doprinos e, ovoj borbi? Naprimjer, da li će vaše predsjedništvo podržati stroge mjere e, protiv reklamiranja loše hrane djeci, takozvane junk food hrane. Sada vam predajem riječ kako biste nam odgovorili na pitanje. Gospođo predsjedatelju. Уважаеми dami i gospoda Uvažena predsjednice, uvaženi zastupnice, dame i gospodo. Dopustite najprije da vam zahvalim na izražanoj podršci za prioritete bugarskog predsjedništva. Poslije su doista brojna pitanja. Neka su se preklapala, neka dopunjavala, no, evo, želi bih napraviti sažetak i odgovor na sva pitanja. Doista se nadam da ću odgovoriti na sva pitanja u svom izlaganju. Dakle, najprije bih nešto rekao o postupku premještanja M, Europske agencije za lijekove. To je tako uslijed sastanka 29. listopada 2017. Eh, općeg, o, od glavnog odbora za opće poslove. Tu se izmijenila uredba 724 iz 2004. kojom se premješta EMA iz Londona u Amsterdam. Europski parlament treba sada iznijeti svoje stajalište. Vijeće se nada da će ovaj postupak biti brzo zaključen. Ovo je važno jer trebamo imati, zajamčiti kontinuiran rad agencije. Ja ću prenijeti vašu poruku vijeću. Što se tiče procjene zdravstvene tehnologije, Bugarsko predsjedništvo upućeno je u plan Europske komisije s ciljem da se usvoji zakonodavni prijedlog o E, ocjeni zdravstvene tehnologije. Mi nemamo još uvijek takav prijedlog, ali kada se govori o zakonodavstvu moramo biti precizni. E sad, s obzirom da će po svemu sudeći biti takvih zakonodavnih prijedloga, moramo razriješiti neke stvari kao što su sadržaj, obvezujući učinak i konačni datumi za objavu. Europski parlament izrazio je mišljenje o HTA e, u rezoluciji iz 2017. glede pristup, na temu pristupa lijekovima. Vijeće je također reklo da trebamo imati dobrovoljnu suradnju između država članica kada se radi o prijedlogu o antimikrobnoj rezistenciji. Ukoliko se to objavi, onda će bugarsko predsjedništvo objaviti odgovor e, pravovremeno za pripremni sastanak vijeća kao pravedni posrednik, e, mi, mi ćemo se postaviti da, pruž, da stavimo na raspolaganje dovoljno vremena državama članicama da analiziraju taj prijedlog i donesu e, odluke na nacionalnoj razini o tome. Kako bi se napredovalo na ovim dosjeima moramo smanjiti broj e, osjetljivih problematičnih tema o njima. Dakle, ne možemo prejudicirati ništa dok ne znamo točno što će biti u konačnom tekstu. Što se tiče zakonodavstva, tijekom bugarskog predsjedništva mi ćemo staviti prioritete na dosije koji imaju jasne izglede da ih se privede kraju. Što se tiče prioriteta u sektoru zdravlja, e, cilj je da zaključimo e, pregovore s Europskim parlamentom o paketu mjera za veterinarstvo. Uredba 726 2004 koja je dio paketa mjera za uspostavu EME e i uspostavu hmm, tržišnog postupka. Dakle, prvi trijalog ćemo imat, smo imali 21. siječnja i sa zadovoljstvom mogu reći da je to bilo jako konstruktivno između vijeća i komisije imali smo neke E, razgovarali smo o važnim temama koje trebaju biti usvojene u jedinstvenom zakonodavnom postupku. Tu ima kompromisa i u drugim područjima. Vidimo da bi ovaj dosje mogao biti priveden kraju jako brzo. U okviru ovog paketa mjera brojne se teme obrađuju kao što je antimikrobna rezistentnost, mi vjerujemo da su, su zakonodavci zainteresirani da dođu do zajedničkog rješenja koje će biti u interesu zdravlja i nadam se da se to odnosi na cjelokupni paket. Dakle, glede antimikrobne rezistentnosti, To je nešto što se priznaje na europskoj razini kao važna tema. Radi se o velikom izazovu za zdravlje i iz tog razloga je potrebna e, suradnja na europskoj razini. Europski parlament je još 2015. godine usvojio rezoluciju o sigurnijoj zdravstvenoj skrbi u Europi te o poboljšanju sigurnosti pacijenata i borbi protiv antimikrobne rezistentnosti. 2016. vijeće usvojilo zaključke koji se odnose na postupak, daljnji postupak u pristupu jedinstvenog zdravstva. Dakle, ovaj plan jedinstvenog zdravstva Zdravstvo koje je komisija usvojila u lipnju 2017. ima za cilj da se unaprijedi nacionalno zdravstvo i svaka država članica određuje svoje prioritete u provedbi. Naravno, sve to ovisi i o konkretnim okolnostima u kojima se nalazi svaka država članica. Bugarska je poduzela svoje mjere. Uložili smo veliki trud radeći na razvoju i provedbi nacionalnih nacionalnog plana za antimikrobnu rezistenciju. Što se tiče zakonodavnih rješenja na europskoj razini u okviru paketa za veterinarstvo imamo broj važne aspekte koji su povezani uz antimikrobnu rezistentnost. Dakle, naše predsjedništvo radit će na odlukama koje će se temeljiti na pristupu o e, One Health jedinstvenom zdravstvu Pređemo sada na zdraviju prehranu djece. Jedna od horizontalnih tema jest tema mladih i djece. Dakle, najbolje ulaganje u budućnosti Europe jeste bolje zdravlje za sve. Zdravi ljudi, zdrava djeca, znače prosperitet, produktivnu europsku populaciju i dobro, općenito dobro zdravlje. Ovo je jako važna tema koja je povezana uz inicijative iz prethodnih predsjedništava i imamo tu i usvojene zaključke vijeća e, koje su usvojeni tijekom e, grčkog i malteškog predsjedništva. Veliko mi je zadovoljstvo što je Europski parlament iznio dao jasan prioritet ovim temama, a osobito kada se radi o e, planu djelovanja na polju e, pretilosti djece. No, da li poduzmamo dovoljno toga kako bismo e, zajamčili valjanu ishranu i način življenja. Mislim da možemo više toga napraviti, a sama prehrana je jedan od onih temeljnih aspekata na kojem se može poboljšati zdravlje. Naime, došlo je do pravog buma kroničnih bolesti koje proizilaze iz onoga što jedemo i kako jedemo, zato je važan dio našeg truda na to usredotočen. Dakle, želimo pristupiti pitanju zdravlja kroz sve politike prehrana i kvalitet hrane treba nam omogućiti da imamo zdrav život i to bi trebalo biti uključeno u politike prevencije i profilakse. Dakle, to se može analizirati kroz različite aspekte, dakle kroz zapošljavanje, trgovinu, zaštitu okoliša, znatnost i razvoj, istraživanje. Dakle, to je protkano kroz eh, sve te i druge teme, sve ovo je važno, ali ono što je najvažnije jeste utjecaj na zdravlje ljudi. Dakle, zdravlje je to što treba biti na prvom mjestu. Imaćemo rasprave o potrebi za hranom koja ne samo da nije sigurna, nego nije ni zdrava. Zatim bit će govora i o proizvodnji zdrave hrane, a ne samo o potrošnji koja slijedi na temeljem potražnje. Što se tiče e, stavljanja na tržište hrane za djecu i o tome ćemo raspravljati. Raspravljat ćemo i o tradicionalnoj prehrani u Europi, o utjecaju toga na zdravlje, o potrebi za očuvanjem raznolikosti prehrambenih proizvoda u Europskoj uniji. Djece su najranjiviji potrošači. Oni ne mogu donijeti sami po sebi zdrave odluke. Iz tog razloga jedan od prioriteta ovog programa zdrave prehrane za djecu. Imamo jednu pripremnu eh, konferenciju na ekspertnoj razini koja će biti održana u Sofiji 6. veljače. Imaćemo također eh, zaključke vijeća. Dakle, zdravstvo zdravstvo, zdravstvena skrb i poljoprivreda trebaju ići ruku pod ruku. Vjerujem da tu možemo stvariti politički konsenzus. Naš cilj jeste napred koordinaciju između poljoprivrede i zdravlja proizvođači moraju shvatiti da trebaju proizvoditi zdravu hranu i to ide rame ruku pod ruku uz reviziju zajedničke poljoprivredne politike i tu moramo sagledati sve aspekte zdravlja. Što se tiče pristupa, što se pak tiče pristupa lijekovima, dopustite da odgovorim na neka od pitanja koja se tiču ovoga. Dakle, to je složena tema i dio prioriteta predsjedništva. Jedan od prioriteta predsjedništva jest učinkovitost lijekova. Učinkovitost e, gleda na terapeutski, ali isto tako učinkovitost e, glede troškova koje predstavljaju za zdravstveni sustav i održivost istog. Sad, lijekovi koji su koji nisu dostupni su od ključnog značaja, nisu dostupni zbog cijene, jer to je nešto što ima veliki utjecaj i na proračun država članica. Rasprave na ovu temu držane su tijekom različitih predsjedništava, na primjer grčkog, talijanskog, luksemburškog, nizozemskog, slovačkog i malteškog predsjedništva se o tome razgovaralo. Značajan doprinos ovoj raspravi pružile su i rasprave u Europskom parlamentu. Vi ste usvojili rezoluciju 2017. o unapređenju pristupa ljekovima. Dakle, cijene lijekova i njihov terapeutski učinak, gospodarska situacija država članica, sve to treba sagledati kada se govori o tom pristupu lijekovima. I ove rasprave trebaju biti e, u agendi rasprava na vijeću kako bi se sagledalo moguće rješenja. Dopustite također da se osvrnem na nekoliko ključnih tema u ovom području. Dakle, nedostatak e, lijekova jedan od velikih izazova s kojima su suočene države članice. Tu se vode rasprave o takozvanom paralelnom e, izvozu ili izazovima s kojima su suočene države članice. Lijekovi nisu obični proizvodi na tržištu, zato treba voditi raspravu o tome. Bugarska je poduzela mjere kako bi se ušlo u trag, e, odnosno pratilo tu nestašicu lijekova. Mi želimo izraditi jedan elektronički sustav kojim će se pratiti uvoz, E, plasiranje i plaćanje tih lijekova, predviđene su i određene sankcije, odnosno kazne ako to ne bude pratilo normalni tijek. Isto tako druga tema jeste pregovaranje cijena. Postoje neke regionalne inicijative kako bi se E, nametnu neke obveze prilikom kupovine i to je jedno od mogućih rješenja. Također treba spomenuti potrebu za transparentnošću određivanja cijena. Ova transparentnost je potrebna kako bi svi, e, među svim dionicima kako bi se ostvario konačni cilj, a to je zaštita prava pacijenata. Sagledajmo sada malo stvari iz e, globalnije. Kako bismo imali u funkcionalno tržište potrebno nam je slobodna i pravedna konkurencija. Vjerujem da komisija ima jako velike ovlasti u polju zaštite tržišnog natjecanja i to je nešto što je u interesu svih država članica. Dakle, kad želimo sagledati stvar u globalu, trebamo sagledati i poticanje inicijative proizvođača. Vijeće očekuje rezultate analize komisije koji se tiču e, intelektualnog vlasništva i zaštite intelektualnog vlasništva u EU bugarsko predsjedništvo želi organizirati konferenciju na ekspertnoj skupini koja će se održati 6. veljače 2018. godine u Sofiji i isto, dakle, popratnu raspravu o socijalnoj politici, zdravstvenoj skrbi i pitanjima zaštite potrošača. Ključ rješenja jest ravnoteža. Europa treba i dalje ostati privlačno tržište za proizvođače inovat, za, za proizvođače inovativnih generičkih lijekova. Dopustite da se osvrnem i na glifosat. O tome se raspravlja na radnim skupinama za poljoprivredu. No, tu su i neki zdravstven, neka zdravstvena pitanja. 12. prosinca 2017. godine Europska komisija je usvojila provedbeni akt kojim se obnavlja korištenje aktivne tvari glifozata. Dakle, ovaj akt usvojen je nakon jako velikih i ozbiljnih rasprava između država članica i usvojena odluka o petogodišnjem eh, tranzicijskom razdoblju za postupno isključenje glifozata. Dakle, ovo je rezultati na eh, civilno društvo je očekivalo da ih komisija informira kako bi se kako bi ovaj cijelokupni postupak bio transparentni. Zadnje pitanje tiče se certifikata za posebnu zaštitu lijekova. Dakle, industrija generičkih lijekova tvrdi da Europska unija nije privlačno tržište za proizvodnju takvih generičkih lijekova. Dakle, to je izvor zabrinutosti Europi su potrebni, je potrebna e, proizvodnja generičkih lijekova. Nedostatak e, ili nestašica takvih lijekova, odnosno ovisnost o tržištu trećih zemalja, nije u interesu niti pacijenata, niti tržišnog natjecanja, odnosno dionika tržišta u Europi. Komisija je imala zakonodavnu inicijativu i zato je organizirala javnu konzultaciju o tom odustajanju od e, certifikata o posebnu zaštitu se radi 10 plus 5 godina e, patentne zaštite. Nemamo još informacije o području primjene e, tog dokumenta ili o krajnjoj valjanosti, ali to je dobro pitanje i trebalo postati pitanje i Europskoj komisiji. Ako se prijedlog objavi tijekom bugarsko predsjedništvo, onda ćemo to e, predstaviti i vama kako bi se moglo o tome raspravljati. Hvala. Hvala ministre. Hvala na vaše odgovore, na pitanja članova našeg odbora. Zahvalni smo vam što ste nas posjetili ovdje, što ste prezentirali prioritete vašeg predsjedništva. Kao što sam već spomenula, bilo mi je drago kad sam vidjela da dijelimo mnoge od ovih prioriteta. U ime svih e, zastupnika odbora za okoliš, hvala vam još jednom i želim vam uspjeh tijekom vašeg predsjedavanja. Hvala lijepa. Uvažajama gospođo predsjedatu, уважаеми dami i gospoda членове na Европейския parlament, za Gospođo predsjedateljice, uvaženi članovi Europskog parlamenta, bila mi je velika čast e, biti ovdje sama. Mislim da Suradnja između Europskog parlamenta i vijeća je iznimno važna i kao predsjednik e, vijeća ministara zdravlja trudit ću se kako bi održao što bolju e, komunikaciju i kako bismo koristili najbolje prakse u našem radu i na najvišim razinama. Bila mi je čast sudjelovati na vašem sastanku. Hvala. Uh, Ovo je bila zadnja točka dnevnog reda, tako da želim vam dobar tek.